otwieram posiedzenie komisji rolnictwa witam państwa bardzo serdecznie dobro jutro želim vam dobrodošlicu na današnji sastanak počet ćemo tako što ćemo usvojiti dnevni red Htio bih potvrditi da sastanak našeg odbora koji se treba održati sutra se neće održati sastanak, sutrašnji sastanak otkazan zato što su otkazane tri točke dnevnog reda koje su tada bile predviđene. Radi se o razgovoru s predstavnicima dva doma talijanskog parlamenta. Naši eh, talijanski gosti ne mogu doći zato što su e, što moraju i što imaju neke druge obveze. Točka broj 14 o kloniranju a zato što je konferencija predsjednika donijela odluku o prikladnom postupku u skladu s člankom 55. koji govori o zajedničkom radu našeg odbora i odbora za okoliš. Ta točka dnevnog reda o kloniranju također je otkazana. Prelazimo sada na drugu točku današnjeg dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa sastanaka odbora 6. i 7. listopada 2014. godine. U slučaju da nitko ne uloži prigovor na zapisnik, smatrat ću da je isti usvojen. Naš današnji sastanak prenosit će se putem interneta prijevod e, sastanka odbora bit će na 19. je službenih jezika Europske unije. Neće se provoditi na litavski, latvijski, maltaški i slovački. A sada prelazimo na treću točku dnevnog reda o, autonomnim povlasticama za e, Moldaviju. Gospodin Rebega, naš je izvjestitelj. A sada ćemo prijeći na glasanje. Rezultat našeg glasanja e, bit će predan odboru INTA. Koja se mora, odbor se mora, INTA mora se sastati ovog tjedna i također glasati ovog tjedna. Gospodine Rebega, imate li bilo kakve primjedbe? Ne. Kolega Filip i ja uložili smo amandman i htio sam vam eh, vrlo kratko izložiti taj amandman kako biste svi znali o čemu se radi. Eh, htio bih vas jednostavno podsjetiti da pomoć koju smo predvidjeli za europske poljoprivrednike zbog ruskih sankcija nisu, nije apsolutno dovoljna i zato eh, želimo da se e, povećaju e, poveća uvoz iz e, Moldavije i zato želim jednostavno tim amandmanom podržati moldavske poljoprivrednike. Puno hvala. sada možemo preći na glasanje. Glasamo o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća kojim se izmjenjuje uredba vijeća 55 iz 2008. godine kojim se ustanovljuje povlašteni e, status za proizvode iz Moldove. Gospodin Bonano se javlja. Hvala. Oprostite, nisam, e, niste me ranije primijetili. Ja se u potpunosti slažem s onim što je rekao kolega Fara o ovom glasanju. Međutim, Europa je već e, u poteškoćama, a ovo sa ruskim sankcijama je zapravo velika glupost koju za koju ceh plaćaju europski poljoprivrednici. Uvijek su stanovnici ti koji plate ceh dok se e, komisija ponaša vrlo riskantno. E, ja sam inače gradonačelnik pa ne znam, hoće li svi seljaci objašnjavati svoje amandmane, pa to je... Nećemo e, nikada se riješiti... Oprosti, mogu govoriti? Ne,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 Oprostite, ja sam dopustio da se kolega javi jer sam mislio da se radi o formalnom pitanju. Međutim, ne možemo sada ući u raspravu, glasat ćemo o amandmanima. Možda nisu svi dobro shvatili što sada radimo. Mislim da bi svi trebali biti upoznati s pravilima. A drugo, molio bih da oni koji žele uzeti riječ, da čekaju da im je ja dam. Ja uglavnom uvijek dam riječ onima koji je zatraže. Mislim da je prva primjedba koju je rekao jedan od kolega da je bila dovoljna, nećemo više ići u detalje. Ja se želim javiti vezano za poslovnik. A to je, molim vas, da se ove slušalice očiste. Mislim, tu higijenski je, apsolutno je ne higijenski. Govorite stalno o čistoći, a, ovdje e, su prljave slušalice ovdje u Strasburu. Pa mi smo ovdje za, da bismo radili, a ne Ajde, uzmi malo valiuma, Tarabela. E, da, molim vas, kad se čovjek je iznervira, to je jako loše za zdravlje, pa se prema tome smirite i molim vas da se prikladno ponašate na sastancima odbora. Glasamo o prvom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Hvala. Suzdržani? Odbija se. Prelazimo sada na glasanje o članku broj 2. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći. Tko je za? Glasamo dizanjem ruke. Hvala. Odbija se. Amandman peti. Za, protiv. Odbija se. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman sedmi. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman osmi. Tko je za, protiv? Odbija se. Prelazimo sada o glasanju tako izmijenjenog nacrta mišljenja. Glasat ćemo elektronskim putem. Molim vas da ako nemate glasačku karticu to kažete tajništvu. Evo, e, pa vam par trenutaka da pripremite kartice. Otvaram glasanje elektronskim putem. Podsjećam vas e, da glasamo elektronski. Glasanje je zatvoreno. Molim koordinatore da provjere koliko ima zastupnika. Imamo jednu prekomjernu osobu iz redova pučana, jednu prekomjernu iz redova socijalista. Molim da se to ispravi. Puno hvala. Imamo rezultat glasanja 35 glasova za, 5 protiv i 2 suzdržana glasa. Zahvaljujem se svima. Molim sve da se pristojno ponašaju na sastancima odbora. Mislim da je zaista nepotrebno koristiti ovakve riječi na sastancima. Prelazimo sad na sljedeću točku dnevnog reda, to je saslušanje o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. Drago mi je dakle da mogu otvoriti saslušanje o novim prijedlozima o e, ekološkoj poljoprivredi noj proizvodnji i označavanju ekoloških poljoprivrednih proizvoda. Ovo saslušanje je e, napravljeno u svjetlu izvješća koje piše gospodin Hojzling o e, zakonodavnom prijedlogu, dakle o ekološkoj poljoprivredi. Sačekat ćemo e, na trenutak kako bi svi gosti se mogli sjesti. Možda bismo se mogli raspodijeliti tako da se sjednemo na prazna mjesta. sekretarijatu našimi Molim da e, svi gosti nađu mjesto. Želim dobrodošlicu gospođi Piti Kajnen koja u ime odbora ENVI e, je izvjestiteljica za mišljenje i gospođa Majdi koja je tu kao izvjestiteljica odbora regija. E, imate popis sudionika saslušanja. Želim dobrodošlicu svim stručnjacima. Kratko ću ih predstaviti i to onim redom kojim će uzeti riječ. Želim najprije dobrodošlicu svim stručnjacima. Dajem najprije reč gospodinu Hojzlingu. Nakon toga riječ će dobiti gospođa Pjeti Kajnen i nakon toga gospođa Majn, e, koji predstavljaju odbor za okoliš i odbor regije. Ali najprije dajem riječ gospodinu Hojzlingu. Zahvaljujem eh, predsjedatelju što mi dajete evo riječi i hvala također na interesu na ovom saslušanju. Eh, vidimo, vidite da nemamo ni dovoljno mjesta u sali, eh, evo hvala na tome. Dakle, ovdje se radi o totalnoj reviziji uredbi o ekoproizvodima koje... je dovela do raznih rasprava i mi smo od e, strane parlamenta razne stvari morali izmijeniti i naći neka praktična rješenja. Navešću samo neke kritične točke koje se raspravljaju, na primjer što se tiče graničnih vrijednosti, odnosno nula graničnu vrijednost za emisiju e, štetnih plinova e, obzirom da se tu radi o teškom problemu ovdje i tu bi trebalo dati odgovor imali smisla e, bili se e, mislim bili se poljoprivreda mogla poboljšati ovdje na uvođenje graničnih vrijednosti ili nultih graničnih vrijednosti i hoće li to biti korisno ili ne dakle neke stvari u ovoj uredbi treba točnije definirati E, postavili smo i pitanja onima koji bi nam trebali na to odgovoriti, znači pojam također e, regija, regionalni i tako dalje, što je regionalna opskrba e, hranom za životnje i također točno u parlamentu recimo <laughs> biti problematično što radimo sa jednim nizom delegiranih akata koji su malo problematični. Naime, ja sam općenito uopće protiv e, delegiranih akata, ali oni su posebice problematični jer onda komisija na kraju dobiva dosta slobodnog prostora da utvrdi kako će se stvari raditi, a to onda donosi više e, nesigurnosti nego pravne sigurnosti sa sobom. Onda pitanje kontrole nadzora je također jedna od ključnih stvari jer e, kontrola se ovdje sada prebacuje E, iz e, DJ Agrija, to ja smatram da će biti problem e, i to mnoge zabrinjava jer kontrola je uvijek dio i važan dio uredbe o proizvodima i treba to točno regulirati. Mislim da to do duše možemo, moramo poboljšati, međutim, ali sada to prebaciti je potpuno kriva mjera. Naravno imamo problem sa problemom e, prilagodbe ekoloških e, poljoprivrednih dobara i te kriterije isto tako za prilagodbu treba e, olakšati i znači sad ovaj prijelaz na komercijalne na ekološku proizvodnju na neki način treba olakšati. Znači tu sada postoji E, raznih stvari u ovoj uredbi i mi u parlamentu sada upravo e, vodimo rasprave, ali mislim da ćemo uspjeti dati predloge za uredbu koja će odgovarati potrebama ovog sektora i nadam se i da će nam današnja rasprava u mnogim načinima pojasniti također e, neke od ključnih stvari koje su toliko važne za ovaj sektor. Zahvaljujem. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście jest to projekt. Da, e, zahvaljujem. To je doista tema e, koja izaziva puno e, pozornosti u javnosti i također vaše e, napomene u tom smislu su vrlo relevantne, gospodine izvjestitelju. Dakle, e, nadalje dajem e, riječ izvjestiteljici iz odbora za okoliš, gospođa kanan izvolite. Gospođa kanan jeste li među nama? Da, izvolite. Izvolite.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 Znamo da je ovo važna tema i radujem se suradnji s vašim odborom. Znamo da tržište ekološkim proizvodima raste u Europi što je vrlo pozitivno i može omogućiti dodatne prihode poljoprivrednicima koji se orijentiraju ka ekološkoj poljoprivredi u budućnosti to također e, može predstavljati mogućnost za izvoz naših e, poljoprivrednih proizvoda. E, potrošači se sve više zanimaju i traže kvalitetnu hranu, hranu čije porijeklo poznaju i koja je ekološka mi moramo omogućiti da ekološka i poljoprivredni proizvodi budu kvalitetni. Osobno smatram da se to treba načiniti kvalitetnim inspekcijama. Poljoprivrednici u Europi zaista se trude, ne smijemo im eh, nametnuti previše inspekcija i zbog toga mislim da ovaj pristup prilično umjeren i razuman. Ali moramo paziti kakva je situacija s uvoznim, s proizvodima iz trećih zemalja. Nedavno je bil, došlo do skandala vezano za konjsko meso u prehrambenom lancu i takve stvari se dugo pamte. Ovdje izrađujemo uredbu i nadam se da ćemo e, imati zajednički politički stav u budućnosti, da moramo imati interne inspekcije e, zasnivane na reviziji i to će trebati raditi kod ekoloških proizvoda. Tražit ćemo više kontrola tamo gdje određena područja nisu pokrivena našim uredbama i tražit ćemo da treća strana obavi inspekcije kod tvrtki koje su registrirane u Europi i koje moraju biti za to odgovorne. To je zapravo paralela situaciji u ekonomiji kada imamo vanjski rating, vanjsku reviziju ko, i ti vanjski revizori se smatraju odgovornima za e, pregled računovodstva. Dakle, sustav koji smo sačinili za sektor ekonomije i financija trebao bi se primjenjivati i u sektoru poljoprivrede. Postoji još nekoliko stvari koje želim spomenuti, a to je da postoji i čitav niz detalja kojima se moramo pozabaviti u parlamentu. Među e, inima je pitanje treba li cijelo gospodarstvo biti ekološko ili pak može postojati dvojni sustav gdje je samo dio e, gospodarstva ekološki što bi lakše omogućio prijelaz na ekološku poljoprivredu. To je nešto čime se treba pozabaviti. Zatim možemo govoriti o sjemenkama i reproduktivnom materijalu. Vidimo da se tržište šire i potrošnja je sve veća potražnja je sve veća, dakle moramo imati više e, mogućnosti za korištenje e, sjemena i reproduktivnog materijala koje nije ekološko, ali naravno tada što prije treba ga pretvoriti u ekološki materijal. E, trebamo se također pozabaviti pitanjem E, proizvodnje u staklenicima. Ja mislim da i ekološka poljoprivreda može biti u staklenicima. Moramo se e, zajedno pozabaviti tim pitanjem. Postoje još aspekata koji se mogu poboljšati. Neke se stvari mogu bolje definirati, naročito kada se radi o dobrobiti životinja. Trebamo znati da ekološka poljoprivreda nešto što se odnosi na cjelokupni lanac proizvodnje. Postoji čitav niz pojedinosti kojima se također trebamo pozabaviti kada izrađujemo definicije. Međutim, neću se sada podrobno time baviti. Jednostavno ću E, reći da se nadam da ćemo moći zajedno e, moći se pozabaviti pitanjima delegiranih akata. Mislim da smo malo predaleko otišli na tom planu. Hvala svima i e, raduje me što sudjelujem na ovom saslušanju. Hvala lijepa, a sada dajem nakratko riječ gospođi Maj, izvjestiteljici odbora regija. Hvala. Hvala što ste nam dali mogućnost da mi iz odbora regija zajedno s vama radimo na ovom važnom pitanju. Ja e, sam članica e, kluba e, zastupnika CDR i odbora regija gdje ćemo se sutra onako sastati. Moram reći da odbor e, regija podupire ciljeve koje je izložila komisija, ali je ipak kritična u nekim aspektima. U sedam aspekata paralelno poljoprivreda komisija kaže ćemo, želimo da prestane paralelna e, poljoprivreda. 45 posto europskih gospodarstava imaju mješovitu proizvodnju. Ne može se tek tako tome stati na kraj. Drugo, sto posto biološkog materijala do 2021. E, godine. To je prebrzo, treba biti realni i to napraviti postepeno. Treće, u odbor regija ne slaže se s izuzetnim pravilima za biološku E, za ekološku proizvodnju. Ili je hrana zdravstveno ispravna ili nije, a varijacije u zdravstvenoj ispravnosti stvaraju zbrku kod potrošača četvrto. Komisija predlaže da se uvede obveza rezultata na osnovi ostataka. Čini nam se da to nije lako napraviti. Ekološki poljoprivrednik ne živi u zrakopravnostnom prostoru. A mali poljoprivrednici tu nam komisija kaže da treba smanjiti birokraciju za malene poljoprivrednika. međutim, definiraju da je mali poljoprivrednik onaj koji ima pet hektara u e, Španjolskoj i u u e, Nizozemskoj onaj koji ima 5 hektara je veliki poljoprivrednik, vlasnik velikog gospodarstva, dok je u Francuskoj to je vrlo malo gospodarstvo. Prema tome e, mora se drugačije tome pristupiti. šesta stvar što rekao govori o trećim zemljama. Važno je da pregovori budu transparentni kako ne bi bilo razlika između onih proizvoda e, koji se različito e, proizvode. Proizvođaču bez obzira na porijeklo proizvoda je potrebno da se e, kontrolira proizvod na isti način. Sedmo kontrole treba ostati iste kakve su sada. Dakle, kontrola mora biti godišnja, a ne zasnovana na analizi rizika. Odbor regija je izdvojio tek maleni broj aspekata, njih sedam. Nadam se da ćete vi nastaviti dijalog s nama. Želim vam sve najbolje jer ako se usvoji uredba u ovom obliku, proizvodnja će se smanjiti. A potražnja je velika, prema tome uvozit će se proizvodi iz trećih zemalja. Moramo udovoljiti regionalnim zahtjevima. Hvala. Hvala lijepa. Zaista e, mi cijenimo mišljenja odbora regija. Mišljenje odbora regija ima zaista važan utjecaj na aspekte ekološke proizvodnje. Prelazimo sada na izlaganje stručnjaka. Najprije ćemo slušati dva stručnjaka, a nakon toga ćemo voditi raspravu. Dajem najprije reč predsjedniku Saveza ekoloških poljoprivrednika Njemačke, gospodin Filipins eh, Lorenstein. Izvolite. Zahvaljujem eh, predsjedavajući, zahvaljujem poštovani i uvaženi zastupnici. Evo samo sam e, htjela e, htio evo reći pred vama koji je stav njemačkog ekosektora i također i e, u skladu sa europskim ekosektorom. Postavili ste mi sedam pitanja na koje ću pokušati dati odgovor, a prvo se odnosi na načelnu ocjenu. Znači, kada pogledamo ovu uredbu, načelno se moramo upitati je li ekološka poljoprivreda doista alternativa za cjelokupnu poljoprivredu ili samo treba ostati jedan manji segment gdje angažirani poljoprivrednici i klijenti mogu e, ostati u jednom zatvorenom krugu? E, sada, obzirom na dramatične učinke konvencionalne poljoprivrede na poljoprivredne i prirodne resurse, bioraznolikost, e, E, te na promjene klime, očigledno je da nam je potrebna ekološka poljoprivreda kao put za cijelu poljoprivredu. Naravno da je tu potrebno još dalje istraživanje i razvoj i svejedno niz studija pokazuje da se ovim putem doista može ići. U ovom trenutku imamo puno veću potražnju nego što možemo proizvesti eko proizvoda, to pokazuje da mi ovaj potencijal za promjenu ne koristimo u potpunosti. Dakle, ovaj potencijal treba koristiti proširenju ekoproizvodnja, ne ostati samo jedna mala niša u kojoj će ekološka proizvodnja biti samo mala niša koja ništa ne postiže. Drugo pitanje odnosi se na mješovite e, poljoprivredna dobra E, dakle, što se tiče e, mogućnosti kontrole, u našem interesu je da se ne dopusti na istom poljoprivrednom dobro umješovita proizvodnja, ali trebamo na nekim način omogućiti u koracima prelaz na bioproizvodnju i tu treba razmisliti o istraživačkim institutima. Naime, u nizu zemalja u Europi e, imamo zabranu mješovite proizvodnje i to će sada E, staviti veliki pritisak na neke proizvođače. Treće pitanje. Naime, e, ekoproizvod e, nastaje tako što se proizvođač pridržava svih propisa koji su propisani za ekoproizvodnju i ta orijentacija na proces uvijek je bila temelj ekološke poljoprivrede i mora biti održana. Sada prijedlog komisije da poljoprivrednici budu odgovorni za stvari na koje ne mogu imati utjecaja je nepravedan i sprečava da se novi poljoprivrednici odluče na ovaj korak. E, to mogu praktično objasniti zašto odbijamo sada da se bio proizvodio, o definiraju graničnim vrijednostima. Naime, mi kod nas, na primjer, imamo proizvodnju e, Eh, raznih eh, bilja i trava, posebice za proizvodnju eteričnih ulja. I kod našeg bilja uvijek, eh, naravno, možemo pronaći u biljkama stvari koje dolaze za rakom. Ponekad se dogodi da recimo imamo 0,01 mg po kilogramu nečega što je predložena granična vrijednost po kilogramu, ali ponekad to ne možemo iz, uopće ni održati. I možemo e, naravno si predstaviti i sljedeću situaciju. Na primjer, ako imam e, kupca koji želi e, od metvice proizvoditi čaj od metvice, on sad mora naravno očekivati dakle da kada neko uzme iz vrećice ovu mentu i pronađe više od 0,01 nečega unutra, da onda mora povući cijelu proizvodnju. Znači u buduće on više neće moći e, uzimati od mene dalje svoju robu. I znači onda rizik uzimanja uzoraka, laboratorijske analiza e, i e, procesa u proizvodnji zapravo onemogućuju da se od mene E, uzme bilo što što ima veću vrijednost od čiste nule i to bi nam potpuno uništilo proizvodnju. Znači sada e, bi ne znam svu proizvodnju trebali e, prepustiti stanovnicima nekog otoka koji su, nisu pod nikakvim utjecajem nikakvih okolišnih utjecaja. I sada ova rasprava o graničnim vrijednostima i o reziduama bismo mogli e, zapravo pretvoriti jednu raspravu o e, svima onima koji kontaminiraju okoliš e, i donose to u E, okoliš. Što sad to znači? Možda nećete moći proizvoditi, ali moći ćete tužiti susjeda što je on čistio okoliš. Dobro, šta će onda reći proiz, e, proizvođači? Onda će reći, dobro, ništa, neću moći proizvoditi, ali tebe ću onda tužiti pa ću dobiti novac od suda, ali zato neću od tebe kupovati vino. Znači, kako ćemo sada nagovoriti poljoprivrednike da prijeđu na poljoprivrednu e, proizvodnju ekološku, ako zapravo ne mogu sada mirno živjeti sa svojim susjedima jer će se samo vući po sudovima i po odvjetnicima. Dakle, e, dame i gospodo, to nije način da se riješi stvarni problem, e, jer problem e, se mora riješiti tamo gdje nastaje, tamo gdje, kod onih poljoprivrednika koji unose to u poljoprivredu, a ne onih koji se onda moraju s time boriti kao posljedicom. I na kraju, Naim, e, naravno da kontrola rezidua mora biti instrument provjere, ali to je već i u današnjim sustavima omogućeno, rade se probe i rade se, uzimaju se uzorci i pronalaze se rezidu i onda se ide tome, to se isljeđuje dalje i taj sustav funkcionira. I na kraju naravno dobro je da ekološka poljoprivreda ima e, bolji sustav kontrola od tradicionalne poljoprivrede i naravno da treba se dalje razvijati unutar tog sustava kontrole ekološke poljoprivrede. Ali dobro je također i uzeti u obzir ovaj rizik e, koji sam naveo kod te kontrole. Naprimjer, kad recimo postoje e, gotovo nikakvi rizici u pojedinačnoj proizvodnji gdje se prodaju samo e, proizvodi koji su već kontrolirani, a dalje se ne prerađuju, znači gdje se radi samo kontrola uzoraka. I nadalje, ako želimo dalje razvijati bio, kontrolu bioproizvodnje, bioproizvoda, mislim, nema smisla imati kontrolu e, e, na primjer e, tamo gdje ljudi ništa ne razumiju o ekološkim proizvodima. To treba biti uvedeno onda gdje ljudi razumiju nešto o ekološkoj proizvodnji. I na, na kraju moramo paziti da naravno i da roba koja nam dolazi iz trećih zemalja odgovara našem poimanju ekološke proizvodnje ako se takvom naziva. Jer naravno E, uvjeti u nekim e, zemljama u razvoju i trećim zemljama drugačiji su nego kod nas. I naravno komisija mora staviti na raspolaganje i e, one instrumente koje će moći iskoristiti za nadzor takve proizvodnje u trećim zemljama. Inače, ako ne uđemo u te troškove, u taj trud, jednostavno nećemo to moći niti napraviti. Što se tiče sjemena i hrane za životinje, u Njemačkoj mi imamo pozitivna iskustva sa bankom podataka o sjemenima, znači o sjemenju imamo ovdje transparentnost na tržištu i imamo dobre poticaje za proizvodnju ekološkog sjemena i ponudu ekološkog sjemena. Ja i u našim, e, našim krugovima vidim da u posljednjih godina e, je ponuda ekološkog e, sjemena e, znatno porasla. Što se pak tiče hrane za životinje, imamo područje gdje još proteinska hrana dolazi iz konvencionalnih izvora, ali to su vrlo ograničena područja, a što se tiče nestašica, i nestašica je zbog koja rezultira visokim cijenama, to je uvijek nešto što zanima e, svakog e, e, proizvođača bio hrane za životinje, na primjer proteina i bjelančevina iz bioproizvodnje kao što je soja, pa većina ih sada samo uzgaja. I na kraju ja sam za da jasno pojasnimo da opskrba odgovarajućim količinama e, eko e, e, proteinske hrane za životinje bude osigurana i time da se osigura u odgovarajućoj mjeri eko proizvodnja. I na kraju ekološka proizvodnja mora biti zacrtana u E, točno u e, zakonodavstvu kako bi proizvođači uzgajivači životinja i e, proizvođači hrane znali točno koji sve sastojci, koje sve hrane, što je sve dopušteno, što ne. A za to je treba po, postati odgovarajuća koordinacija između komisije i drugih tijela, jer to je ono E, što će razlikovati e, dopuštene e, ekoproizvode i certificirane ekoproizvode od ostalih. Znači postoje još stvari koje treba prilagoditi još u praksi. Naime, za svako dopuštenje treba naravno pogledati jesu li ključni kriteriji poštivani Vaš prijedlog kaže da će komisija e, imati pravo donijeti niz e, delegiranih akata, to će biti veliki problem i puno će stvari ostati e, nejasno. Naime, svi će certifikati trebati biti ograničeni samo na one slučajeve gdje, to ovlaštenje će trebati biti ograničeno na one slučajeve gdje će to biti doista nužno. I na posljedku, dakle, sve e, više i više uviđamo da potreba, e, da imamo potrebu za daljnjim razvojem i poboljšanjem pravnog okvira i da pravni okvir za ekološku proizvodnju kojeg imamo danas e, je dobar, ali isto tako ako ćemo se nastaviti naslanjati na današnji okvir i razvijati ga E, imamo mogućnost e, zatvoriti neke praznine i e, i napraviti veću pravnu sigurnost, osigurati veću pravnu sigurnost koja danas zbog neke nesigurnosti ne privlači mnoge u ovaj sektor. Mi smo dali brojne prijedloge o tome kako se to može učiniti i molimo da evo, parlament nas u tome podupre. Naš zajednički cilj mora biti da ekološka poljoprivreda, proizvodnja ekološke hrane i trgovina bude prilagođena potrebama prakse i mogućnostima provedbe toga u praksi. Zahvaljujem. Bardzo dziękuję. i poprosimy o głos drugiego eksperta, chciałbym prosić... Zahvaljujem i sada pozivam e, E, s našeg sljedećeg govornika, odnosno našu, e, našeg sljedećeg govornika i stručnjaka koji e, svakako moram podsjetiti sve da imamo pitanja i za prvi i za drugi dio našeg današnjeg rada. Trebamo se zato držati vremenskog okvira. Ali u drugom dijelu našeg današnjeg razgovora e, pitanja ćemo moći postaviti oni koji nisu postavili pitanja u prvom dijelu našeg razgovora. E, Ograničeni smo vremenom pa evo molim da svi imaju mogućnost e, reći nešto. A sada Riječ dajem sljedećem e, stručnjaku, gospodinu Jörnu Sandersu, koji radi za Njemački savezni istraživački institut za ruralna područja, šumarstvo i ribarstvo. Izvolite, gospodine Sandersu, imate riječ. predsjedniče, dame i gospodo. Ja se također zahvaljujem na tome što danas je to mogu govoriti pred vama i također dati neke napomene iz perspektive e, e, znanstvenog savjetnika za politiku. Znadete da ja zajedno sa kolegama sam napravio evaluaciju uredbe o ekoproizvodima, dakle na ex post evaluacija i bavili smo se time u, da pogledamo koliko su učinkoviti postojeći propisi i postižu ciljeve uredbe. E, revizija uredbe naime gleda prema budućnosti, a s interesom i ciljem da se stvore okvirni uvjeti koji će podupirati ekološku poljoprivredu u sljedećih 10 i 15 godina i otvarati im perspektivu za rast. Mislim da je to doista važno u ovoj raspravi pravi zadržati ovu dugoročnu perspektivu u vidu. Ali istovremeno je važno imati u vidu da e, uredba o ekoproizvodima je samo jedan e, instrument, a E, za e, jačanje ekološke proizvodnje u Europi. Naime, radi se uvijek o pitanjima poticaja, istraživanja, komunikacijskih srcava i tako dalje, komunikacije. Dakle, po mojem mišljenju, ako želimo dostići ovaj cilj da ekološka poljoprivreda e, u Europi krene dalje u bolju budućnost, važno je također uzeti u obzir ove druge poticajne mjere i ove druge mjere koje sam naveo. I temeljem naše analize doista možemo reći da nam treba jedna koherentna politika poticanja kako bi se jačao uspjeh e, ekološke proizvodnje i gdje bi se e, uzeo u obzir e, sve ono što, evropsk, što poljoprivredna ekološka politika dobro čini nagrađivala, koja bi nagrađivala to i to će dovesti do jačanja ekološke poljoprivrede. Znači, ako želimo jačanje ekološke poljoprivrede, ovdje se moramo svi zajedno za to potruditi. Svi zajedno, znači svi dionici koji djeluju na europskoj razini, pa na razini pojedinih zemalja država članica kao i pojedinih regija. E, naime, u određenom smislu možemo vidjeti da se europske institucije uglavnom bave pitanjem e, europskog prava, odnosno zemlje članice, naravno pitanjima nacionalnog prava, ali htio bih ovdje staviti jedan upitnik, dakle, vodi li to uvijek e, onom cilju koji smo se zacrtali? Znači, kada, ako želimo doista jačanje ekološke e, poljoprivrede, onda nam je potreban strateški okvir za takav razvoj. A takav strateški okvir, po mom mišljenju, omogućio bi nam da s jedne strane imamo razne inicijative za politike i elemente koje međusobno se uvjetuju, e, da ih na jedno mjesto povežemo, znači kada se radi o promjeni recimo pravnog okvira, e, koji bio, e, kada se radi o pokretanju promjena, da bi se onda tu moglo uključiti razna istraživanja i da bi se to moglo onda uključiti u razne okvirne programe za istraživanje. E, I taj okvir bi onda omogućio također i vođenje jedne zajedničke rasprave e, sa svim dionicima koji su odgovorni za ekološku poljoprivredu. Dakle, vođenje jedne rasprave o tome što su zajednički principi i načela e, za dalje jačanje ekološke poljoprivrede u Europi i koje vrijednosti i koje ciljeve ima ekološka proizvodnja u Europi u pojedinim zemljama članicama i u regijama. I e, samo tako onda će biti jasnije što se misli pod ovim širenjem, razvojem, jačanjem, e, rastom. Nakon što je komisija u Ožujku objavila svoj prijedlog, e, došlo je do velikih kritika, posebice recimo iz njemačke perspektive e, i to zbog e, tri aspekta. Jedan je ovaj veliki broj delegiranih akata, što je zapravo crna kutija gdje se nikad ne zna što se iz nje može očekivati. S druge strane su ove iznimna dopuštenja koja će e, u jednom trenutku isteći i onda ove bio specifične granične vrijednosti. Evo pa da kažem nešto detaljnije o tome. Što se tiče dakle ekološke poljoprivrede, postoji temeljno načelo, znači da e, treba e, smanjiti i ne koristiti E, eksterne impute, a ako su oni nužni, oni trebaju isto također dolaziti iz ekološke proizvodnje. Znači to je temeljno načelo e, ekološke poljoprivrede. Ono što je ključno kod ovog pitanja je sada, želimo se mi potruditi, slijediti ovo načelo ili ćemo reći ne, ovo načelo se treba, e, e, znači hoćemo li ga se pridržavati ili nećemo, pa čak i onda kada je to e, nekada bolno. A ako želimo onda moramo pogledati i vidjeti da su općeniti, da, su, da je naš sadašnji pravni okvir za to preslab i naime imamo e, propise o iznimkama koje su u nekim dijelovima, u nekim regijama postale pravilom, a ne iznimkom. Na primjer za sjeme u Velikoj Britaniji između 2007. i 2012. imali smo porast iznimnih dopuštenja e, u golemom postotku od 120%, a e, u Nizozemskoj, na primjer, imali smo e, na primjer porast iznimnih dopuštenja za preko 200%. Znači to možemo e, shvatiti jer s jedne strane e, konvencionalno sjeme je jeftinije i za one dionike koji trguju takvim sjemenom to su slabi okvirni uvjeti koji ne predstavljaju poticaje za ulazak u sektor ekološke poljoprivrede. A istovremeno treba uzeti u obzir da je Europa vrlo, vrlo različita međusobno što se tiče, na primjer, i dostupnosti e, sjemena i zbog toga je vrlo jasno da jednim e, jedinstvenim okvirom e, ne uzimamo u obzir tu raznolikost. Stoga bi bilo puno bolje napraviti regionalizirane strateške planove koji bi bili prilagođeni okolnostima, a za razliku od onog što smo imali u prošlosti, gdje su pojedini dionici u regijama si razmišljali o tome kako postići taj zadani cilj. Dakle, jedna stvar je jasna. Ako želimo postići ovaj cilj, za to nam je potreban veći pritisak. Dakle, veći pritisak kojemu će se svi dionici onda i prilagoditi. A s druge strane također treba uzeti u obzir da taj pritisak ne smije proizvesti velike e, štetne posljedice, odnosno e, postići upravo ono e, suprotno. Znači trebamo to dobro odvagnuti koliko pritiska će dovesti do veće prilagodbe, a da se pritom ne naškodi sektoru. Što se tiče iznimnih dopuštenja, tu treba uzeti još nešto. Naime, pojedini, pojedina pogoni, pojedine farme i pojedina dobra su vrlo različita. Naime, ako kažemo na primjer E, ako kažemo da svi vanjski inputi treba dolaziti 100% iz e, ekološke proizvodnje, na što je sa, sa ekološkim sjemenom? Tu recimo neke lokalne e, sorte će nestati ili na kod proteinske hrane za životinje također imamo sličnu situaciju. Ako prebrzo pređemo na ovih 100% ekološkog inputa, onda možda tržište neće moći reagirati dovoljno brzo što bi onda za, za posljedicu imalo da će uvoznici iz Azije više i više rasti jer jednostavno više nećemo moći imati dovoljnu proizvodnju na našem tržištu. I još jedna stvar koju treba uzeti u obzir u ovoj raspravi, znači 100% vlastita sredstva, znači veće troškove. Ja nisam siguran hoće li eh, potrošači biti spremni i platiti te troškove. Analize koje smo napravili pokazuju da potrošači e, načelno razumiju ekološku poljoprivredu, ali zapravo detaljne propise jednostavno ne razumiju i nemaju dobro utemeljena znanja o tome. Dakle, pitanje je hoće li potrošači biti spremni platiti tu višu cijenu. Dakle, ono što želim reći je sljedeće. Ako želimo ukinuti ove iznimne dopuštenje, iznimne dozvole, onda će to imati neke pozitivne, ali i neke negativne učinke. I ako ukinemo e, te dozvole, to će nam značiti da ćemo morati platiti određenu cijenu za to a cijena koju ćemo platiti još nije potpuno jasna po mom mišljenju jer još nemamo potpune informacije o tome. Znači ne znamo koliko će biti dodatni troškovi u pojedinim zemljama članicama ako ćemo se orijentirati samo na 100% ekosjeme ili koliko je nedostataka u proteinskoj, u proizvodnje proteinske hrane za životinje na ekološki način. Dakle, moramo imati detaljne podatke kako bismo znali točno kako će izgledati cjenovni odnosi, kako bismo znali koliko će nas to više kostati, onda napraviti analizu troškova i dobiti i onda utvrditi kako dalje postupiti. Sljedeći aspekt, naravno, e, su nedopuštene substancije u ekoproizvodima. E, veliki, neki proizvođači su rekli da se sada imamo prelaz sa kontrole procesa na kontrolu proizvoda. I ako točno pročitamo predlog komisije, ja vidim e, zapravo da se ovdje ide u smjeru e, o orijentacije na proces ekološke proizvodnje. Moje razumijevanje toga je da se radi u prvom redu o tome da postojeće e, kontrolni propise treba harmonizirati, a daljni cilj je da se jača povjerenje potrošača. Što se tiče e, nadzora i kontrole i propisa o tome, teško je shvatiti zašto mi u Europi imamo toliko veliku e, raznolikost. Naime, naše analize pokazale su da samo četiri od 13 e, zemalja članica ima pravni temelj i pravni okvir za kontrolu rezidua. I također, kao što je rečeno za rezidue, E, postojeće kontrole uglavnom se provode da se utvrdi e, je li došlo do nekog e, prekršaja, a ne da nije došlo do kontaminacije. A tu postoje velike razlike između te dvije stvari. Što se pak tiče povjerenja potrošača, evo samo evo, barem da stavim jedan upitnik nad to, znači dugoročno E, je li povjerenje potrošača dugoročno ugroženo danas i u budućnosti naime. Jer ako rezidue u proizvodima doista jesu problem, to se onda ne odnosi samo na eko proizvode, nego na sve proizvode, poljoprivredne proizvode. I ako e, su rezidue u eko proizvodima problem, onda pitam zašto je toliko u posljednjim godinama porasla potražnja za eko proizvodima, dakle ako je to problem. Između 2006. i 2008. na primjer za 68%, iako smo imali toliko skandala, na primjer. Dakle, pokušao sam nekako se ograničiti na ova dva aspekta i možda sam mogao i više reći, ali dobro, evo, isteklo mi je vrijeme, pa ako treba reći ću e, kasnije još i nešto o drugim aspektima. Hvala. Bardzo dziękuję za kolejno wypowiedź. Puno danas nakon za ovu prezentaciju, a sada bih htio obavijestiti da će danas sa nama biti i predstavnici različitih organizacija Kopa Kožeka, Međunarodna federacija e, pokreta za ekološku poljoprivredu i dat ću im riječ gospodinu Rosi iz Kopa Kožeka. Hvala dame i gospodo Zastupnici, hvala vam što ste nam e, dali mogućnost da e, uzmem riječ. I ja predstavljam europske ekološke poljoprivredne zadruge. Moram reći da je točno da je potrošnja ekoloških proizvoda u rastu. a trenutno e, u Europskoj uniji postoji stagnacija razvoja ekoloških poljoprivrednih gospodarstava, a e, uvoz iz trećih zemalja se povećava. Mi želimo odgovor na sljedeće pitanje. Možemo li mi stvarno biti lideri europske ekološke poljoprivrede i u Europskoj uniji za domaću potrošnju, a općenito u svijetu Moramo na taj način ojačati i različite europske regije jer vidimo da biološko, ekološka poljoprivreda nije ista od regije do regije. Nove e, uredbe moraju nam u tome pomoći. Ako se to napravi, mi ćemo moći ostvariti napredak i e, moći ćemo dati kako odgovarajuće proizvode, tako i otvoriti radna mjesta. Mi predstavljamo 25% europskih poljoprivrednika, ali svega 5% europskog poljoprivrednog područja. Htio bih vam samo reći da treba paziti da ne dođe do povećanja raskoraka u najintenzivnijim poljoprivrednim područjima. E, moramo dovesti jako puno e, njih sirovina kako bismo zadovoljili potrebu za hranom i za stočnom hranom. Potrebni su nam svi poljoprivrednici, te vrata moraju ostati otvorena za one koji žele izabrati taj materijal, naročito u ovom kontekstu intenzifikacije gdje je prelazak na ekološku poljoprivredu ponekad kompliciran. E, udruga Kopa Kožeka želi da e, se e, naprave stručne prilagodbe koje neće biti nešto što će se raditi samo po sebi, već nešto što će pridonijeti rastu, naročito kada se radi o mješovitim poljoprivrednim gospodarstvima, jer s tim u vezi treba napraviti takve prilagodbe. Želimo također da e, sjeme i reproduktivni e, materijal životinja da možemo e, se usmjeriti općenito na sve sirovine. Ne možemo se samo pozvati na biološku poljoprivredu, to nije dovoljno, ekološka poljoprivreda nije dovoljna za sada. I e, moramo insistirati na nadzoru. Mi se u tom smislu slažemo s prijedlogom Europske komisije. Predugo sam govorio, hvala lijepa. Pan Hvala. Izvolite gospodine Becker. E, poštovani, hvala na mogućnosti e, dakle, da Europski sektor za bioproizvodnju dade kratku izjavu. E, Znači, zastupanje za, sektora u Europi i predstavnici bio sektora Europi od početka su tražili da se da, postojeća uredba dalje razvije, dani su razni prijedlozi u tom smjeru, razna poglavlja i teme koje treba hitno obraditi, kao na primjer e, e, proizvodnja u staklenicima i e, uzgoj peradi. I intenzivno smo se dvije godine Eh, savjetovali sa komisijom o tome kako razviti ovaj postupak step by step u koracima, znači sa svim eh, dionicima u lancu, znači od proizvođača do eh, potrošača u Europi. Ali Europska komisija nažalost odlučila se za jedan čisto drugačiji put, oni žele revoluciju, E, e, ekološke proizvodnje protiv svih sudionika koji i njihov predlog zapravo voditi će do manje e, ekološke proizvodnje u Europi, a ne obrnuto. I mi stoga odbijamo u potpunosti kategorično ovaj predlog komisije i tražimo od komisije da dade novi prijedlog na temeljem onoga što su na na način da će da svi zastupnici u parlamentu i drugi dionici će imati šansu poboljšati takav prijedlog. Znači, e, pitam još jednom zašto ovaj e, prijedlog kakav je sada e, iznesen je takav jer on neće moći postići svoje ciljeve što mogu i obrazložiti. Znači doista treba sada odlučiti može li se raditi sa ovim predlogom sa možda tisuća amandmana koje će se e, moći podnijeti. Mi e, kao zastupnici proizvo ekološke proizvodnje smatramo da to nije moguće i molimo dakle i apeliramo na sve institucije tri e, institucije da uzmu ovaj apel biosektora u Europi u obzir. Hvala. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do pytań. Zahvaljujem. A sada e, krug pitanja. Dakle, evo molim sve da to doista budu pitanja. Ovo je saslušanje, javno saslušanje i želimo dati stručnjacima pite, e, mogućnost da ovdje podijele svoje mišljenje i svoja znanja s nama. Dakle, već se 18 ljudi javilo za riječ i još imamo dalje javljanja za riječ. Znači, minutu i pola molim, molim, pridržavajte se svi, molim mirno. I ako ćemo se držati na minutu i pola, većina će doći do riječi. Izvolite. E, gospodin Linc. Jedan od Zahvaljujem. E, imam dva pitanja. E, po jedno pitanje za svakog od dva izvjestitelja, naša dva govornika. Dakle, prvo pitanje e, Felix Prinz vi ste govorili o mješovitoj proizvodnji i farmama. E, naravno i tu e, imamo različite postupke, vi jedne ste opisali, u Njemačkoj je običajni način da se poljoprivrednik odluči ili preći kompletno na jednu način proizvodnja, u nekim zemljama imamo drugačiju situaciju, a u Njemačkoj na primjer e, imamo u određenim sektorima proizvodnju e, koja se orijentira isključivo na konvencionalnu proizvodnju, a neki imaju i jedan ekološki dio u svojoj proizvodnji. A vi ste sada jasno rekli da se od 2021. nećemo moći povući ovu granicu gdje će se to sve tako jasno razriješiti. Pa možete li onda točno reći koji bi bio vaš stav do kada bi se ovo pitanje mješovitih e, poljoprivrednih dobara za Europu moglo riješiti i je li uopće e, smisleno govoriti o jednom roku za sve zemlje članice. A drugo pitanje e, doktoru Sandersu, vi ste na kraju svog predavanja govorili o povjerenju potrošača i ja također imam dojam da kada recimo idem u trgovine živežnim namirnicama u dućane da ima puno e, bio proizvoda živožnih namirnica i da su oni dobro prihvaćeni još potrošača i meni se također čini da povjerenje potrošača postoji. E, imate li vi pak neka saznanja ili imate li istraživanja koje to pokazuju ili suprotno pokazuju e, kao što kaže komisija u svom prijedlogu, odnosno sugerira. evo još samo kratko pitanje za eh, princu Löwenstein. Eh, iz onoga što ste rekli možda nije sasvim jasno. Možete li nam eh, reći bi li trebalo dalje raditi na ovom prijedlogu komisije ili ga u potpunosti odbiti? Zahvaljujem. Zahvaljujem. Gospodin Čip. Hvala. Vrlo vrlo kratko. Ja sam među onima koji zaista konstatiraju da sada je proizvodnja u jednoj fazi koja je vrlo dinamična i ne smije se to skršiti, a nisam sigurna da ova uredba odgovara tom cilju. Mislim da se ekološku poljoprivredu mora danas shvatiti u puno širem smislu ona ukazuje na razvoj našeg društva. Što ste rekli u uvodnoj riječi, međutim, s druge strane, imamo i obavezu postaviti se što želimo s cijelom poljoprivredom. I to ste rekli u vašim objašnjenjima i zaista se pitamo kakav model razvoja imamo. To je vrlo bitno pitanje koje je temeljno i o kojem moramo razmotriti za vrijeme naših rasprava. Moramo raditi na, ref, e, na preustroju općenito poljoprivrede koja ima dodanu vrijednost koja može otvarati radna mjesta, mogu se otvoriti puno strategije. Mislim da ne smijemo suprotstavljati ekološku i konvencionalnu poljoprivredu. To su dva komplementarna aspekta. Isto tako moramo gledati na rokove. Postoji e, kratki rok, srednji i dugi rok. Moram reći da nismo ovdje definirali ekološku poljoprivredu koja je razlika koja je različita od države do države u e, Europskoj uniji. Ne govorimo ovdje o odnosima između tla biljnog svijeta i životinskog svijeta. Hvala. Gospodin e, povjerenik Han ima riječ. Hvala lijepo. Ove prezentacije su bile doista vrlo zanimljive. Mislim da je najvažnija stvar ovdje dakle, činjenica da buduće zakonodavstvo mora potaknuti ljude da prijeđu na ekološku poljoprivredu više nego što je to bio slučaj u prošlosti. Mislim da nemamo dovoljno ekoloških proizvoda u ponudi na tržištu i zamolio bih gospodina princa Cujlovenštajna kako dakle iz gledišta proizvođača ta procjena rizika može pomoći neće li to značiti dodatno administrativno opterećenje odnosno birokraciju dodatnu ne ide li se time predaleko moguće je da neće biti dovoljno ljudi koji će htjeti kupovati ekološku proizvodnju, odnosno ekološke proizvode i mislim da će doista to predstavljati problem za one najmanje proizvođače i mala poduzeća. Što će se dogoditi, dakle, prije nego što proizvodi zapravo dospiju na police trgovina? Kako će ta razmatranja biti riješena od strane komisije. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, izvolite. Kao prvo mješovita gospodarstva. U Jedinoj kraljevini naša su gospodarstva možda nešto veća nego što je to drugi slučaj i mnoga su zapravo morala smanjiti proizvodnju jer jednostavno nisu mogla prodati svoje proizvode u prošlog godina. Sada su u dvojbi da li vratiti e, dio svog gospodarstva na konvencionalnu e, proizvodnju, hoće li morati vratiti bespovratna sredstva, hoće li ih ljudi optuživati da prelaze sa konvencionalnog na ekološkog samo zaradi novaca, no e, riječ je zapravo i o vrlo skupom poduhvatu povratak na konvencionalno proizvođenje. Dakle, mislim eh, da je to nešto vrlo problematično. Ne želimo biti u situaciji da eh, ekološki proizvođač ne proizvodi dovoljno zato što ne može recimo dobiti dovoljno ekološkog sjemena. Dakle, pravila bi trebala biti eh, takva da kada poljoprivrednik proizvođač E, dakle kontrolira situaciju, mora imati dostupno sjeme, a kod hrane za životinje je upravo suprotno slučaj. Dakle, ili mora kupovati neekološku hranu i prodavati kao takve proizvode od svojih životinja. Dakle, u svakom slučaju hrana se mora proizvoditi. U, konačnom, u konačnici mislim da ćemo, ili mislite da ćete promijeniti vrijeme. Ne ekološki proizvođači E, prilikom špricanja svojih e, usjeva, e, dakle koriste vrlo malo procesa, no za razliku od konvencionalne poljoprivrede i procesa. Hvala. Dziękuję pan poseł Kuźmiuk. Bardzo. Zahvaljujem. Gospodin Kuźmiuk. Dakle, Mnogi su, e, čuli smo danas mišljenje stručnjaka koji su rekli dobro, nisu baš kritizirali komisiju, ali iz drugih nam je izjava jasno e, postalo da e, ovi predlozi idu predaleko i da neće imati pozitivne utjecaje na ekološku poljoprivredu, čak će i ograničiti. Dakle, što mislite vi kao stručnjaci? E, a usprkos činjenice da Europska unija podopire ekološku poljoprivredu. Zapravo sada imamo svega nešto oko e, malo više od 200 tisuća e, ekoloških e, proizvođača. Znači što sad to znači? To znači da očigledno ne postoji toliko veliki interes zbog pravnog okvira. E, Gospodine Culovenštajn, znači što se, što se tiče prelaska iz mješovitih na e, e, nemješovite, na nemješovita gospodarstva do 2021. Imamo regije gdje, na primjer, 30% svih gospodarstava su mješovita gospodarstva. Dakle, sada tu se postavlja pitanje E, hoće li e, to sada imati negativni ishod na ekološku poljoprivredu i ograničiti je? E, hvala, gospodin Erdos. Hvala lijepo na ovoj prilici. Što se tiče ekoloških poljoprivrednika, naravno moramo reći da im je potrebno omogućiti povoljnije e, e, uvjete bez dodatnog opterećenja. To je ono što bi uredba trebala postići jer je ekološka poljoprivreda doista u porastu i dobro se prilagođava regulatornom okviru. Gospodin Luvenštajn je rekao da sadašnji okvir dobro funkcionira pa bismo mogli uopće dovesti u pitanje potrebu da se uvodi E, novo zakonodavstvo. Ima li to uopće smisla e, ukinuti paralelno, e, paralelna gospodarstva, odnosno mješovitu proizvodnju? I drugo pitanje iz gledišta sigurnosti hrane, bili e, bilo potrebno u potpunosti zabraniti obično sjeme, dakle konvencionalno sjeme. Hvala. Zahvaljujem. Zahvaljujem stručnjacima. Dva pitanja. Prvo je doktoru Sandersu što se tiče ove pitanja rezidua i graničnih vrijednosti. Nije li s vašeg mišljenja zapravo ovo propuštena šansa, e, dakle, recimo kao kod konvencionalne poljoprivrede formulirati granične vrijednosti, a sada je zapravo propuštena šansa jer e, kupci kupuju ove proizvode zato što znaju da se radi o jednom drugačijem procesu i sada zapravo žele znati da imaju, um, da ti proizvodi sadrže manje škodljivih tvari, a sada tu im garanciju oduzimamo, znači sada bismo mogli možda ekološku proizvodnju razdvojiti u premium ekološku proizvodnju i onu drugu. I druga stvar, ako kažete sada da se radi o procesnoj orijentaciji zakonodavstva, ne bi li onda trebalo e, recimo tu sada e, si postaviti pitanje ovih mješovitih gospodarstava i e, sjemena i proteinske hrane? Znači pitanje za gospodina Culuvenštajna s vašeg gledišta koji bi bio prelazni rok za to po vašem mišljenju. Zahvaljujem. Gospodin Eriksson? Länder i Europa att efterfrågan Pitam se baš što se događa u velikom broju evropskih zemalja. E, sve više raste potražnja za ekološkim proizvodima i sada ima više ekoloških e, proizvođača. Dakle, interes za sektor raste. Iz tog razloga mislim da e, treba napraviti izmjene u smislu onih koji predlaže komisija. Moramo se zaista pitati o čemu se stvarno radi. Trebamo razmotriti prijedlog komisije. Konkurentnost nije prevelika za ekološku poljoprivredu, oni kažu. Ja mislim da je upravo suprotno, da je konkurentnost vrlo velika. I e, e, može li isto tako komisija imati sustav nadzora koji će funkcionirati kako bi proizvođači i potrošači bili zadovoljni, a oni pokušavaju uvesti sustav za koji nismo sigurni da će funkcionirati a e, postoji opasnost da se e, e, također poljoprivredna dobra kontaminiraju od susjednih poljoprivrednih gospodarstava koje koristi pesticide. Prema tome, ja mislim da se trebamo držati sustava koji funkcionira, a ne zamijeniti ga jednim za koji se stvarno možemo pitati hoće li dobro funkcionirati moramo vidjeti što se događa na sjeveru Europe. E, na sjeveru Europe nema dovoljno proizvođača e, koji mogu odgovoriti na potražnju za e, ekološkim proizvodima. Gospođa Van Garcia, izvolite. Zahvaljujem. Ja sam iz Španjolske i imamo doista veći udio ekološke proizvodnje među većim u Europskoj uniji i htjeli bismo nastaviti s rastom i zato činimo sve što možemo kako bismo mogli promicati potrošnju, pa čak i u mješovitim e, sustavima. Smatramo da ako budemo morali to smanjiti, to će možda biti ispravno s političkog gledišta, no i predstavljat će ekonomsko samoubojstvo jer će jednostavno doći do odljeva iz ekološkog sektora. Sve veći broj inspekcija ćemo imati i to bi moglo biti problematično za proizvođače. Naravno, to se mora obaviti na određeni način kako ne bismo izgubili povjerenje proizvođača, a isto tako i zadržali povjerenje potrošača. Zatim postoji i regionalni problemi u Španjolskoj. U nekim dijelovima imamo više ekstenzivnu proizvodnju, a površine su ograničene. Dakle, potreba nam je dosjedan sustav i svaka ograničenja moraju biti svakako korisna i riješiti probleme, a ne samo usput. Hvala. Grazie, signor Presidente. Moj, hvala, predsjedniče ja želim ukazati na sljedeće. Kada govorimo o ekološkoj poljoprivredi, tu ne postoji učinkovita kontrola i do sada su e, to iskoristili poljoprivrednici i gospodarstva. Davali su jednostavno deklaracije koje su bile netočne kako bi dobili subvencije na regionalnoj i lokalnoj razini. treba poboljšati sustav nadzora i kontrolirati kamo idu e, javna sredstva u Europi. Hvala gospodin Danten. Gospodin Danten, izvolite. Hvala. I ja bih se htio zahvaliti izvjestiteljima na a ovom e, izlaganjima kojima govore o vlastitom iskustvu. E, ekološka proizvodnja je nešto što potrošači zaista očekuju, a prva izazov koji je pred nama jest povjerenje. Treba moći primjenjivati pravila na sličan način u svim europskim zemljama, a proizvođač tako, potrošač mora također biti siguran da ono što kupuje odgovara istim ekološkim kriterijima što znači da e, moramo imati mogućnost nadzora e, koje će kontrolirati Europska unija e, dio toga može biti dan e, nekoj vanjskoj tvrtki ali to se mora vršiti zaista rigorozno ono što je isto tako važno jest povjerenje. Povjerenje će biti s jedne strane u e, poljoprivrednim gospodarstvima koji rade mješovito, dakle i e, konvencionalna i ekološka poljoprivreda. Želimo li u cijeloj Europi razviti ekološku poljoprivredu, moramo omogućiti konvencionalne e, odnosno mješovite farme. Jer ponekada je moguće na nekim gospodarstvima imati dio proizvodnje koji će biti ekološki, ali ne i cijelu. Ekološka proizvodnja znači isto tako da ne smije se ekološka proizvodnja svesti na jednu malu nišu koja će se kasnije sama sebe u, e, ugušiti. Ah, hvala. Zahvaljujem na ovim e, zanimljivim e, objašnjenjima i pojašnjenjima. Međutim, nažalost, e, ispušteno je jedno važno područje, a to su otoci. Naime, u prošlosti se puno bavilo otocima, ima bio je čak i poseban odbor za otoke, ali sada se time više ne bavimo. Mislim, pitanje je zašto, jer jednu stvar ne smijemo ispustiti iz vida. Naime, na otocima također imamo ekološku poljoprivredu i to upravo proizvodnju sjemena i e, stočne hrane. E, sve se to i tamo proizvodi i koristi, ali to naravno nije isto kao i u ostatku Europske unije jer samo jedan mali dio zemalja članica Europske unije ima takve otoka. Posebice u sredozemlju imamo niz otoka, posebice u mojoj zemlji gdje imamo stotine malih otoka, velikih otoka i tu imamo odgovarajuće specijalizirane probleme. Pa molim da mislite i na to da i mi također e, obrađujemo polja sada kada mi možda ne, ne govorimo o poljoprivrednoj površini ili o polju, mi imamo manje parcele koje uopće nisu poljoprivredno područje koje treba tek pretvoriti u poljoprivredno područje. A sljedeće probleme imamo sa proizvodnjom, e, mislim sa, e, sa pribavljanjem vode E, i kako navodnjavati e, naše poljoprivredne površine. Znači kako uključiti i probleme otoka u našu raspravu je još jedno pitanje. Zahvaljujem svima. Gospodin Boković. E, stanje sa ekološkom poljoprivrednom u Europi je vrlo osjetljivo i moramo paziti da ne budemo, da ne kočimo ovaj trend. I u Sloveniji je upravo tako. E, imamo e, e na primjer e, primjerbe kod certifikacije gdje se ne smije ograničiti samo na pet hektara i to ne samo kod, kod e, uzgoja žitarica nego i voća i povrća. Znači tu treba postupati vrlo e, oprezno, naročito kod e, prelaznih, e, prelaznog razdoblja koje će se dati na raspolaganje za, um, za prestrukturiranje i restrukturiranje. Treba paziti kod, kod stavljanja tog roka, vjerojatno 2021. nije najprekladniji rok. Također moramo učiniti sve što možemo kako ne bismo izgubili povjerenje u ovom sektoru i kako e, ne bismo dodatno e, opteretili poljoprivrednike birokratskim e, zahtjevima a e, oni trgovci koji prodaju samo već gotovo zapakiranu robu i mala, male zadruge trebali bi biti izuzeti iz ove E, manje iz ovih e, zahtjeva za kontrolom, što je samo dodatni birokratski zahtjev. Pani poseo Aguilera, pani posel Aguilera, puška. E, gospođa Aguilera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Postavila bih nekoliko pitanja našim stručnicima, a najprije bih im čestitala na doista vrlo zanimljivim izlaganjima i zanimljivim pitanjima koja su otvorili. Ja dolazim iz Andaluzije u Španjolskoj i lokalna je uprava pokušala i učinila je doista mnogo da potakne razvoj ekološke poljoprivrede, postoje javna sredstva koja se dodjeljuju za prijelaz sa konvencionalnog na ekološku proizvodnju i imamo mnoga mješovita gospodarstva koja su imala pristup takvim sredstvima. Ove godine smo također zabilježili e, velik rast ekološke poljoprivrede u području. No ako budemo imali ograničenja za mješovita gospodarstva, mislim da će to ići na štetu E, onoga što već imamo u Španjolskoj, a svakako u budućnosti još i više. Čini se da potrošnja ekoloških proizvoda zapravo je učetverostručena, a proizvodnja odvostručena. Dakle, moramo vidjeti ovu proizvodnu stranu jednadžbe. I zanima me vaše mišljenje o tome što biste rekli u odgovoru na prijedlog da bi svi proizvođači, poljoprivredni proizvođači, morali se uskladiti sa ovim inspekcijama za okolišne zahtjeve i cijeli taj lanac inspekcija. I mislite li hoćemo li imati usklađenost svih standarda, svih zakonodavnih zahtjeva. Zanima me hoćete li li to podržati i zagovarati ili ne. Hvala. Zahvaljujem, gospođa Köstinger. E, a mislim da bismo onda trebali dati riječ e, našim ekspertima, a onda krenuti sa sljedećom e, e, rundom prezentacija. Gospođa Köstinger. Gospodine Culevenštajn, doista me čudi što ste rekli da kod uvoza iz trećih zemalja treba primjenjivati drugačije kriterije. Mislim, to mi se čini E, nekim krivim predlogom. E, mislim, naši proizvođači u Europi proizvode po vrlo visokim standardima i to treba priznati. Ja sam bila pet godina u odboru za međunarodne odnose i međunarodnu trgovinu i smatram to e, krivim putem i mi time ne podopiramo i ne želimo podopirati treće zemlje nego svoje proizvođače. Znači, mi sa svojim E, zahtjevima u Europi, e, želimo zadovoljiti svoje standarde, ali možemo ići u smjeru razvojne pomoći. A drugo, bio e, živežne namirnice E, sada e, vidimo dumpingške cijene za vrlo visoko vrijedne proizvode, a kada pogledamo da, da se zapravo u Europi jedna trećina živežnih namirnica baca, ne bismo e, smjeli dopustiti da se to događa i sa bioproizvodnjom i bioproizvodima. E, mislim, svako bacanje je samo e, rasipanje. A nadalje što se tiče lobiranja e, i e, što se tiče ovog sjemenskog materijala. Imamo e, uredbu o sjemenu i uvijek se govori o tome da je tržište sjemena vrlo zasićeno i da su na njemu prisutni multinacionalni koncerni. I onda kada ovdje kažemo da se bio sjeme odnosno da se ovdje može u bioproizvodnji koristiti konvencionalno sjeme. Mislim da to nije dobro, treba nam e, raznolikost, a tamo gdje postoji potražnja potiče se i raznolikost. Zato e, molim evo da se to uključi u raspravu također. Hvala. Zahvaljujem. A sada molim e, naše stručnjake da po tri minute odgovore na pitanja. Tri minute, to će biti poprilično teško. Dvije minute. Pet, dobro, pet zajedno. Dobro. Što se tiče uh, ocjene rizika. Dakle, uh, treba pogledati je li neko veći rizik od nekoga drugoga. To je bit kod kontrole. Znači, uh, naravno da nećete neku farmu pilića tretirati jednako kao malog proizvođača E, ali naravno da se veliki proizvođači kod nas više struko kontroliraju i sad nema smisla da nekog, nekog malog e, proizvođača koji ima samo par pakiranih e, vlastitih proizvoda to nema smisla uvoditi istu vrstu kontrole na jednima i drugima naravno ovdje sada ne treba tu proizvesti jednog birokratskog moloha što se pak tiče rezidua ja doista vjerujem da su potrošači sposobni prosuditi za sebe. Ja razgovaram s njima i znam da su ljudi svjesni da ekološka proizvodnja na ovom e, svijetu ne postoji pod staklenim zvonom, pa onda i na ovom svijetu se svašta događa već, e, a između ostaloga da neki e, da neke tvari iz okoliša <laughs> uđu u tu hranu. Mislim, ljudi to znaju, ljudi su inteligentni. Što se tiče pitanja mješovitih poduzeća, uvijek e, mješovitih e, gospodarstava, to je, ja nisam zapravo govorio o roku od 2021. Mi u Njemačkoj mislimo da mi trebamo ukinuti mješovita gospodarstva, ali e, samo ako uspijemo napraviti iznimke E, tako da onaj ko to želi krenuti, recimo sin želi ići u tom smjeru, a otac ne želi, pa da se može već pomalo krenuti u tom smjeru, ili da ako se, na primjer, napravi plan da se dijelovi e, gospodarstva e, s vremenom prebacuju i tako dalje. Ali, radi se o sljedećem. Dakle, e, ne bi trebalo imati neke unaprijed utvrđene predođbe i reći za sve mora biti stvari iste, nego treba uzeti u obzir različite okolnosti i to mi i činimo i zato želimo raditi dalje na tome da dođemo do ekološke poljoprivrede koja će biti solidna, ali koja će uključivati različite realnosti u raznim zemljama i mislim da se tu ne može postaviti jedan fiksni datum i reći tada i tada ćemo doći do toga, nego E, poticati e, poticaje i razne druge poticajne metode koje će ljude dovesti do tog smjera. A e, sljedeće, dobro nisam ja kritizirao doslovce prijedlog komisije. Naučio sam naime da treba biti diplomat, ali ovaj prijedlog e, komisije u svim svojim dijelovima e, pokušava stjerati bioproizvodnju natrag u svoju nišu. I ako će sada bioproizvodnja biti nešto što će biti samo za posebne proizvođače, onda sam trebao ostati kod kuće danas, e, a ne, iako mi je drago što sam ovdje. Ne, ja se boj, borim za to da cijela poljoprivreda se razvije u nešto održivo, što danas svakako nije, dakle da ide u smjeru e, bioproizvodnje. I znači ima smisla raditi dalje na ovom prijedlogu e, komisije. Dakle, to je bilo pitanje raditi dalje na ovom prijedlogu ili ne. Ali gospodo, ja ne znam koliko vi imate vremena ili možda nemate dovoljno posla <laughs> u, rukama. A ako nemate dovoljno vremena, a imate dovoljno posla, predlažem da onda radite e, na e, ovaj prijedlog koji se, na, dalje radite na ovom prijedlogu koji se razvija već pet godina. Naravno da nećemo sve raditi točno ovako kao do sada, naime ekološka poljoprivreda već je otišla svojim putem u svom razvoju i treba uzeti e, u pravnom e, okviru taj stvarni razvoj poljoprivrede u obzir. Znači mi smatramo da bi za sve nas bilo jednostavnije i puno bi se e, problema zaobišla i nesporazuma kada bismo za taj daljnji razvoj uzeli ono što već postoji u stvarnosti. Sjeme svakako je jedna važna stvar, e, naravno da smo svi za to da se i sjeme proizvodi na ekološki način, međutim mi smatramo da postoje neki inteligentni mehanizmi da se mobiliziraju tržišne snage da se proizvodi više ekosjemena. Naime, i kod nas u Njemačkoj se stvari mogu poboljšati, ali imamo negdje segmente gdje je gdje postoji obveza za ekosjeme jer nema iznimnih dopuštenja jer imamo dovoljnu proizvodnju ekosjemena. Znači, a, a, recimo, postoji prodaja preko internet portala i na mnogim mjestima se zapravo e, radi više kod e, deficita u provedbi e, propisa i u kontroli više nego u stvarnom deficitu. Hvala. Zahvaljujem. Ja ću također vrlo kratko. Što se tiče potrošača, naše analize i ono što sam pročitao jasno ukazuju da su potrošači nepredvidljivi u svom ponašanju, da se daju navući u prodavnicama na ovo i osim toga da nisu sasvim sigurni e, što je točno bio i neke druge oznake. Nema zapravo studija koje bi se dobro e, i znanstveno utemeljeno time bavili je li e, sadašnji zakonski okvir opasnost za povjerenje potrošača jer naše analize zapravo pokazuju da potrošači imaju određenu predođbu o e, ekoproizvodnje, ali zapravo što se tiče pravih znanja nemaju dobro utemeljena znanja o samom procesu. E, druga važna stvar kod ovog pitanja je sljedeća ako ćemo imati više proizvodnje, troškove proizvodnje i konačni proizvod bit će skuplji. I onda je to onda pitanje koje treba postaviti potrošaču, hoće li on e, htjeti platiti višu cijenu za e, e, višu kvalitetu, ali o kojoj ne zna možda točno i možda ne može to niti točno procijeniti. Dakle, sada se postavlja pitanje ne bi li u vođenje ove jedne granične vrijednosti bila jedna prednost, jer zapravo to je jedan daljnji argument za potrošača. Znači ne samo da ja činim nešto dobro za okoliš, nego evo tu imam jamstvo da sad ovdje doista nema nikakvih e, rezidua. Znači ja vidim to kao dobru šansu, ali i kao rizik, e, naime da će e, doista manje gospodarstava E, biti u stanju proizvoditi poštujući te mjere. I vidim dakle ta, tu graničnu vrijednost za je kao održeni rizik. Znači treba uzeti u obzir koliko mi imamo tu sad prostora kod e, gospodarskog učinka poduzeća, e, odnosno proizvođača i gospodarstava. Mi to radimo već 30 godina, uspoređujemo bioproizvodnju sa konvencionalnim gospodarstvima i naše analize pokazuju da u prosjeku eko gospodarstva e, profitabilno posluju i uspješna su, ali pokazuju da je otprilike 40% eko gospodarstava, a kada bi radili na konvencionalan način bi bili još uspješniji, što znači nema baš toliko prostora za manevr e, za manevriranje kod dodatnih troškova. Evo, barem u Njemačkoj ja mislim da nema. To također treba uzeti u obzir. a s druge strane ništa ne činiti isto ne mislim da je neka opcija. Znači, evo ako se samo pogleda e, Lisabonski ugovor treba nešto činiti. Naime, e, ekološka poljoprivreda se mora dalje razvijati uz i u smislu optimizacije pravnog okvira za ekološku poljoprivredu. A što se tiče predloga uredbe komisije, učinjen je prvi korak. Ali i ovdje također vidim veliku potrebu za optimizacijom a posebice optimizacijom što se tiče samih posljedica. Naime, e, mi ste nas pozvali kako bismo rekli nešto o našim iskustvima i saznanjima o mogućim posljedicama. Ja kažem upravo to, mi to činimo iz našeg iskustva, ali dobro utemeljena ocjena učinka je nešto što treba još dalje učiniti i analizirati. ako će se, ćete se dalje raspitivati, treba se e, detaljno orijentirati prema vrlo konkretnim studijama i onda donijeti odluku. Zahvaljujem. Zahvaljujem. I ovime smo došli do kraja prvog dijela saslušanja. Zahvaljujem e, našim stručnjacima i sada e, želim krenuti sa sljedećim krugom izlaganja i sada molim Eh, našu sljedeću eh, skupinu stručnjaka da nam se pridruži za stolom. Zahvaljujem. Po wystąpieniu ekspertów będzie kontynuacja wcześniej zgłoszonych. A nakon eh, što čujemo izlaganja naših stručnjaka, također ćemo moći postaviti i pitanja ponovno. bardzo bym prosił, abyśmy przestrzegali zasady, żeby głównie zadawać pytania. Evo molim da se držite e, ovog našeg dogovora kako bi nam ostalo vremena i za raspravu i e, evo molim vas doista e, kod pitanja da pazite da postavite pitanja kako bi se na njih moglo odgovoriti i da se držite svog vremena. A neprikladne komentare molimo da izbjegnemo. Evo, naši stručnjaci su spremni. Gospodin Etienne Gagneron je naš prvi govornik. Izvolite.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 već 17 godina se bavim ekološkom poljoprivredom u središnjoj Francuskoj. Imam e, e, krave koje e, se proizvode za meso, a proizvodim i prehranu, dakle istočnu hranu ja sam e, pripremio diapozitiva i ovisno o vremenu kojem na raspolaganju, možda ih neću sve pokazati i možda ću govoriti malo kraće. Pripremio sam vam velik broj slajdova o francuskoj poljoprivredi. E, I proizvodnja raste neki u zadnjih 20 godina, a raspored je sada puno raznovrsni. Na desnoj strani vidite koliko ima ekološke poljoprivrede u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. Ima sada nešto manje ovih velikih blokova. To je zapravo logično zbog obvezne raznovrsnosti u ekološkoj poljoprivredi. Htio bih se zadržati malo dulje na ovom grafikonu. Na gornjem dijelu vidite postotak miješanih proizvodnje. U Francuskoj u ekološkoj poljoprivredi više od 40% gospodarstava su mješovita gospodarstva. I zbog toga je toliko važno ono o čemu se u prethodnom krugu rasprave puno razgovaralo. Ovo tu je tržište koje raste i potrošači sve više traže ekološke proizvode ekološka proizvodnja u Europi dio je stvarne predviđene proizvodnje. Ovo što vidite lijevo je francuska proizvodnja, a ostatak je uvezeno. Više od tri četvrtine dakle proizvodi e, se u Francuskoj. Što se samih e, E, zakonskih propisa tiče, moram reći da nismo e, mogli naći neki projekt koji će biti u skladu sa zahtjevima potrošača. Kao što je to malo prije rekao zastupnik Erik Andrije, malo nas je začudilo da E, nismo našli spomena uvodnim napomenama o ekološkoj poljoprivredi. Pa ne znam e, uopće odgovara li ova e, predložena uredba onom što očekuju poljoprivrednici. Što se tiče delegiranih akata, mislim da se tu svi slažemo kad se radi o poglavljima drugom, četvrtom i šestom. Stručni aspekti vezani za proizvodnju sa, trebaju sadržavati zaista E, ključne elemente, prema tome oni trebaju biti u osnovnom tekstu, a ne u delegiranim aktima. Francuska mješovita gospodarstva e, su e, zaista u velikom broju i kada se više ne bi smjelo imati mješovita gospodarstva, to bi za nas bilo zaista problematično. Puno bi se gospodarstava koji proizvode ekološku poljoprivredu smanjile što bi zapravo dovelo do upravo suprotnog efekta od onog koji se želi postići. Od, odustati od mješovitosti na kratki rok zaista bi bilo loše jer bi to značilo da bi se dovelo do toga da se jako poveća uvoz. Možemo raspravljati o toj mješovitosti na dugi rok. E, korištenje sjemena iz konvencionalne poljoprivrede za sada je apsolutno nužno, naročito ako Znamo da postoji harmonizacija s nekim zemljama koje imaju vrlo koherentne baze podataka. Drugim riječima, kada poljoprivrednik ne može naći e, ekološko sjeme, pregleda bazu podataka i nađe ekvivalentno sjeme. Taj sustav dobro funkcionira. Trebali bismo imati za svaku pojedinu državu popis vrsta e, za e, koje se ne primjenjuje izuzeće ovo što sada vidite trebate zamijeniti sa onim što piše nacionalno na nivou Europskoj uniji. Ovdje se govori o tome e, koji postotak treba biti e, iz ekološke poljoprivrede e, za određene vrste proizvodnje u vidu stočne hrane. Što se tiče pragova onečišćavanja, odnosno kontaminacije, to je zaista bitna tema u današnje vrijeme. Tu se slažemo sa željom Europske komisije da se sadašnja pravila promjene jer postoji vrlo različite prakse u pojedinim zemljama, a trebamo steći povjerenje potrošača. Način na koji se vrše e, e, primjeri recimo certifikacije nisu iste ne samo od države do države, već i unutar pojedine države. U Francuskoj za certifikaciju različiti organizmi to rade na različiti način, ovisno o gospodarstvu. Trebalo bi to ujednačiti ne samo unutar europskih država, već i na nivou cijele Europske unije. I ovaj prijedlog nam se čini zaista dobar. E, prijedlog komisije možda jest preuranjen, ali zaista treba raditi na tim pitanjima. Potvrđuje da e, što se tiče e, zagađivanja, ne smijemo napisati pragove, ali je važno da se usklade metode rada organizacija za kontrolu, zatim e, poboljšati istraživanje laboratorija za one E, e, za zagađivače treba odrediti pragove korektivne akcije kada se dođe do praga uzbenjivanja i treba definirati na koji način će se obeštećivati na razini Europske unije. Što se tiče kontrola, trebaju se svi mehanizmi kontrole primjenjivati na ekološku poljoprivredu, minimalno jedna kontrola godišnje uz mogućnost nenajavljene kontrole i e, treba vidjeti koji proizvodi se mogu izuzeti od certifikacije. Ako su na, e, što se tiče same certifikacije, e, mislimo da je to vrlo važno za potrošače zbog zdravstvene ispravnosti, ali i za proizvođače. Sustav certifikacije je nešto što proizvođači žele prihvaćaju cijenu toga i oni e, smatraju da to donosi dodanu vrijednost. To je nešto što je specifično za e, ekološku poljoprivredu. S druge strane smatra se da e, što se tiče same proizvodnje nema baš puno problema. Većina problema dolazi iz uvezenih proizvoda. Uvezeni proizvodi morali bi se podvrći režimu usklađivanja sa e, načinom koji će biti e, specifičan kada se uvozi iz prekomorskih teritorija. Ekološki poljoprivrednici Francuske zabrinuti su zbog prijedloga Europske komisije koji predlaže da samo proizvođači ne smiju imati mješovita gospodarstva, ali ne traže to ni od prerađivačke industrije. E, prema tome mi ne mislimo zašto ne bi svi sektori mogli imati mješovite proizvodnju naročito dakle sam proizvodni sektor. Za kraj pozvaću vas na Europski e, sajam ekološke poljoprivrede koji se održava svake druge godine u Francuskoj, zove se Take and View. Održava se dakle u Valansu u Francuskoj i tu ćete se moći upoznati vrlo detaljno s ekološkom proizvodnjom u e, Francuskoj. požurio sam se, ali na taj način imat ćemo više vremena za raspravu. Hvala lijepa na ovom izlaganju i hvala vam na pozivu da dođemo na taj veliki poljoprivredni sajam. Da ću sada riječ gospođi Izabeli Übertsberger. Ona je e, poljoprivrednik u Austriji. Izvolite. Vielen Zahvaljujem eh, predsjedniče eh, i s moje strane dobar dan i drago mi je što vam sada smijem prikazati jedan mali eh, pregled prakse. Ja ću govoriti o proizvodnji mlijeka krava koje se ne hrane silažom, i situacije na tržištu u alpskom području, sljedećoj generaciji bioproizvodnje u Austriji i e, eto nešto o vašim pitanjima. Znači naša e, proizvodnja mlijeka krava koje se ne hrane silažom. Znači mi e, želimo proizvoditi najbolje moguće živežne namirnice i na našem bio imanju imamo 100 e, hektara e, površine i, e, i također 580 hektara šuma. To je obiteljsko gospodarstvo na kojem dobro surađujemo, ali smo si i napravili podjelu rada. I već 20 godina imamo ovaj, ovu vrstu uzgoj e, mliječnih krava sa slobodnim izlaskom na ispašu jer je e, ispaša, slobodna ispaša krava najbolji način za prehranu životinja i najbolje se odražava na e, zdravlje krava. Prema motu, ako je kravi dobro i poljoprivredniku će biti dobro. Dakle, ljeti je temeljna hrana ispaša, e, slobodna ispaša krava, a zimi e, najbolja vrsta sjena. E, ovo je, možete vidjeti koje, koji je udio energetske hrane, mineralne hrane i soli koje si može životinja sama uzeti. Evo pogledajte kako izgleda naša štala sa naše teliće. E, u ovom području e, smo naučili mnogo od njemačkih poduzeća i također e, temelj svakog poljoprivrednika je da dobro, ima dobra znanja o upravljanju zemljištem i životinjama. Toga e, je ovdje potreban e, cijeloživotni proces učenja i osjećaj za životinje koji vodi do, uspjeć, do uspjeha. E, e sada bio kontrola našeg, naše proizvodnje, o čemu smo danas već čuli. Općenito, barem jednom godine, godišnje imamo nenajavljenu kontrolu EU certifikacijskog mjesta i samo takvim kontrolama možemo održati transparentni proizvodni lanac bio proizvoda i to onda daje jamstvo i našim potrošačima. Bio proizvođači ne proizvode samo visoko vrijedne namirnice, nego e, čine puno i za zdrav okoliš e, i ljudsku e, i očuvanje klime. Dakle, u našem e, alpskom području imamo veliku bioraznolikost i također lijep kralik za naše turiste i čiste izvore vode. I naravno svim utjecajima na prirodu e, možemo e, oštetiti prirodu na primjeru potrebom kemijskim sredstava. Upravo zato je ovaj prijedlog graničnih vrijednosti za bioproizvode nešto što možemo, moramo odbiti jer to će pogoditi upravo one proizvođače koji ne koriste kemijska i sredstva i pesticide. E, kemijska onečišćenja moraju se e, sankcionirati. I stoga smatram da E, e, nenajavljene cijelogodišnje kontrole cijelog gospodarstva su nužne i također e, moraju se provoditi od strane akreditiranih kontrolnih mjesta. I mislim da je to opravdano. U mojoj, u mojoj Salzburg se 50% cijele poljoprivredne površine obrađuje na ekološki način, a to je posebice e, važno e, u e, alpskom području gdje je vrsta proizvodnja ograničena, zato smo se mi odlučili za ono što se njemački zove hojmilk ili silage free milk, mlijeko koje se mlijeko životinja koje se nahrani silažom. Znači, kod nas je zapravo naše mlijeko ipak isto iznimka i e, temeljem naše kvalitete, e, proizvodnje, e, kvalitete naše proizvodnje, naše mlijeko se može dalje prerađivati bez konzerv, konzervansa u siri mliječne proizvode. I kvaliteta ovih proizvoda sve više rasti i to je velika prilika za proizvođače mlijeka u alpskom području. I također u odnosu na standardnu proizvodnju mlijeka. E, mi smatramo da se naše bio mlijeko e, je e, nešto što će, za što će potražnja od klijenata i dalje rasti. U našim regijama je važno da se na primjer i dalje obrađuju površine koje su teško dostupne recimo na velikim kosinama kako bi se održala ova vrsta proizvodnje. E sada Beng, naša sljedeća generacija, to je mreža e, bio proizvođača u Austriji. E, bio Austrija je udruga e, koju vode poljoprivrednici sami i nude znači zastupanje naših gospodarstava, ali i informacije za potrošače Također se umrežavanje možemo e, razmjenjivati informacije sa drugim udrugama i sa privredom i također e, organiziramo e, posjete i rasprave i također imamo u svim pokrajinama sjedište jednog našeg člana i tako smo pokrili mrežom cijelu Austriju. Jer mi smo bio E, proizvođači sutrašnjice. A što nas motivira? E, nama je e, ekološka poljoprivreda sama po sebi razumljivost jer osigurava dugoročnost i održivost za sljedeću generaciju. Znači moja djeca će također dobiti iste uvjete za rad kakve sam ja dobila. Znači, ekološka proizvodnja je e, veći izazov za rad, dobro razumijevanje podrazumijeva znači životinja i površine i zemlje i tla i biljaka. Ali zato je e, i veće zadovoljstvo. Svake, e, sve promjene zakonodavstva im na nas utječu u velikoj mjeri jer kod nas ovdje radi o perspektivi za budućnost. E, postavili ste mi i neke, neka pitanja unaprijed, pa želim na njih malo odgovoriti. Dakle, odbijamo e, ova granične vrijednosti za bioproizvode, to sam već e, nešto rekla. Što se tiče propisa o mješovitim farmama i konverziji, E, nama e, se čini e, s našeg gledišta da je smisleno prijeći samo na ekološku proizvodnju, ali svejedno znamo da nije svim gospodarstvima u Austriji i u Europskoj uniji prijeći u potpunosti na ekološku poljoprivredu i nije uvijek praktično tako da u tijekom konverzije možda se e, u prvoj godini smije koristiti samo 50% i tako dalje. To je nešto što je teško izvedivo u praksi. I e, znači ovaj prijedlog e, za korištenje bio inputa može također uzrokovati neke prepreke. Evo, što ja očekujem od ovog prijedloga komisije? Ako prijedlog u ovom nemodificiranom obliku prođe, očekujem da će imati negativne učinke na biosektor, znači što se tiče e, sjemena, ako on ne postoji u e, odgovarajućoj mjeri, e, vjerojatno će to odvratiti ljude od bavljenja bioproizvodnjom. A to smatram da bi prijedlog komisije mogao biti opasan i e, da će naštetiti bioproizvodnji. A to znači da će e, i e, biti manje koristi i prednosti za okoliš od strane ovakve proizvodnje. Znači, molim vas kao zastupnik Europskog parlamenta da ne zaboravimo da Europa treba održivu poljoprivredu koja će biti orijentirana prema budućnosti. Znači svi propisi koji se odnose na ovo područje moraju biti praktični i provedivi u praksi. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem. A sada dajem e, riječ našoj sljedećoj stručnjakinji, gospođi E, Eli Rodriguez Alvarez koja je također organski poljoprivrednik i također predstavnica Galicijskog udruga, e, Galicijske udruge poljoprivrednika. Izvolite. Dobro jutro svima. Nisam navikla na govor u javnosti i javne nastupe, pa vas molim da imate strpljenja sa mnom. Ima nekoliko stvari o kojima imam vrlo jasno mišljenje i stav, a to je i važnost ekološke proizvodnje i ekoloških proizvoda. Mislim da tradicionalna poljoprivredna proizvodnja treba biti smanjena kako bi došlo do prijelaza na ekološku proizvodnju. Mislim da bi to bilo korisno za sve, kako za potrošače, tako i za proizvođače. Ekološka proizvodnja, kao što mnogi od vas znaju, poboljšava kvalitetu života poljoprivrednog proizvođača, a postoji i druge koristi. Koristi po okoliš, za tržište rada i također e, njome se otvaraju nova radna mjesta, ima i drugih stvari koje još možemo navesti kao koristi. U u seoskom okolišu, ruralnim krajevima Španjolske, mladima, osobito mladima, ali i ostalima je teško naći posao i e, stoga doista je potrebno odgovorno upravljanje e, ne samo okolišem već i cijelim ruralnim područjem. Ne želimo da ta područja odumru, da ih napušta stanovništvo to su i područja koja su podložna šumskim požarima i tako dalje. Kada je na selu bilo mnogo više ljudi, imali smo mnogo manje problema jer su ljudi intenzivnije obrađivali zemlju, zemlja je bila kultivirana, bilo je manje požara, e, upravljalo se intenzivnije e, zemljom i tu su postale i sekundarne dobrobiti, da tako kažemo. To je, dakle, općenito pitanje koje mi je priraslo srcu. Mislim da bismo trebali smanjiti, obeshrabrivati konvencionalnu proizvodnju, a poticati ekološku. Naravno, riječ je o održivosti. Moramo nastaviti obrađivati zemlju kako to činimo već veliki broj godina. Čini se da nije moguće ili nam je otežano to nastaviti. Toliko je mnogo pesticida, stvari koje štete našem okolišu i postavlja se pitanje je li naše poslovanje, naši rad održiv. Potrebna su nam i sredstva koja možda za sada odlaze u nekakve pogrešne dijelove. Dakle, mi proizvodimo sjeme E, koje zatim moramo certificirati, a problem je što to naravno mora netko učiniti za mene i to može biti problematično. U suprotnom se gubi genetički format, dakle potreba nam je sustav gdje će ekološki poljoprivrednici e, međusobno surađivati i certificirati e, međusobno sjeme jedni drugima. Mislim da se također moramo dodatno usredotočiti na istraživanje. To je nešto što se događa u Španjolskoj. Kada bismo uspjeli certificirati više ekološkog sjemena u Španjolskoj, to bi bilo dobro jer trenutno ga uvozimo iz Francuske, Austrije i Njemačke. E, postoji samo nekoliko manjih proizvođača sjemena, ekološkog sjemena, stoga je ono u Španjolskoj, stoga je ono skupo, a nismo posve sigurni kako će se ono uzgajati proizvoditi u drugim područjima Španjolske, jer je naravno i zemljište, samo tlo je drugačije. I kako će dakle to uvezeno sjeme reagirati recimo na tlo u Galiciji koje je specifično. Dakle, potrebne su nam domaće autohtone vrste ekološkog certificiranog sjemena koje se onda može distribuirati po gospodarstvima kako bismo mogli potaknuti ekološku proizvodnju. To mi se čini vrlo važnim pitanjem. Također, financije su nešto što moramo razmotriti. Ono za sada financiranje dakle ovisi o površini koju gospodarstvo zauzima, što možda i nije dobro rješenje. Mislim da moramo razmisliti o drugim mogućim rješenjima. Također cijeli proces podnošenja zahtjeva za e, e, sredstvima iz europskih fondova je složen, dugotrajan i sredstva najčešće idu velikim gospodarstvima. I vrlo je malo programa e, za koje mali proizvođači ispunjavaju uvjete. Jasno je da postoji povećana potražnja za ekološkim proizvodima među potrošačima i stoga bismo doista morali moći zadovoljiti te potrebe i tu potražnju. Ako ljudi to žele kupiti, mi bismo to trebali omogućiti. Jer ja ne želim proizvoditi samo e, za elitu, za ljude koji si mogu priuštiti takve proizvode. Ja želim e, da dobri, kvalitetni ekološki proizvodi budu dostupni svima ne želim proizvoditi samo za one koji imaju sredstva, da imaju novaca da to kupe. Mislim da je dosta strašno da ima ljudi koji si ne mogu priuštiti e, kupnju ekoloških proizvoda. Stoga nam je potrebna bolja potpora institucija kako bismo mogli proizvoditi ekstenzivnije i omogućiti svim našim potrošačima pristup ekološkoj proizvodnji, odnosno proizvodima. Istina je da imamo određeni udio uvoza u našoj zemlji, no isto tako vrijedi da su, da je regulativa nešto niža u drugim zemljama, mogli bismo se natjecati s njima e, u, u smislu kvalitete proizvoda. Mislim da nam je, da moramo pogledati i razmotriti kako da ekološki proizvodi budu dostupni svima. I ne govorim isključivo o Europskoj uniji, jer mislim naravno da je korisno svima da imaju pristup ekološki proizvedenoj hrani. O, tradicionalni proizvodi su niže kvalitete. A problem je za nas da smo mi manji proizvođači, e, certificiranje naših proizvoda je skupo, i troškovi takvog certificiranja rastu i, i, i u Galiciji mi već e, plaćamo dosta visoku cijenu za certificiranje naših proizvoda. Dakle, to je nešto čime se moramo pozabaviti. Mislim da nije ispravno da moramo plaćati za inspekcije i onako smo mali proizvođači i mislim da je to nešto što biste svakako mogli razmotriti u kontekstu politike. Zatim granične vrijednosti o kojima je već bilo govora kad je riječ dakle, o praćenju rezidua. Ako te rezidue se, su rezultat aktivnosti proizvođača, one bi morale biti na nuli. No naravno, mi smo izloženi onečišćivačima koji dolaze izvana, dakle koje nisu s našeg gospodarstva. To su ostaci pesticida sa susjednih gospodarstava, poduzeća iz zraka i mi nemamo načina da to spriječimo. Isto vrijedi i za vodu. Dakle, nemamo načina da zajamčimo da u našim proizvodima nema rezidua koje bi došle recimo sa vodom upotrebljenom u proizvodnji. Dakle, mi ne možemo dati takva jamstva da su rezidue nula u našim proizvodima. Mislim, e, Naravno da je jasno da ja ne želim da bude ikakvih rezidua u mojim proizvođačima, no ja ne mogu to jamčiti zato što uz nas postoje konvencionalna gospodarstva koja ne proizvode ekološki, a ja ih ne želim tužiti, ne želim ići na sud zato što oni to ne čine. Ali isto tako ne želim da se to događa i da to šteti zapravo mom poslovanju postoji više različitih načina poljoprivredne proizvodnje, no bez obzira na način mi smo svi u ovome zajedno, bez obzira dakle na, na to na što smo se i za što smo se opredijelili. No, ne ekološka proizvodnja u susjedstvu ima posljedice po moje poslovanje i moramo to uzeti u obzir. Postoji i dodatno pitanje koje je upućeno komisija na koje je teško odgovoriti jer morate vidjeti što želite postići s ovom uredbom. Ona mora biti usredotočena na krajnji rezultat, a to je proizvodnja zdrave hrane i sprječavanje onečišćenja okoliša, što je upravo ono što mi postižemo sa našom ekološkom proizvodnjom. Mislim da će ova rasprava biti vrlo duga, mislim da mora biti temeljita. Proizvođači su stručnjaci i znaju točno što se događa. Hvala lijepa. Wysłuchanie Państwa było wielką przyjemnością. Zahvaljujem. To je doista bilo vrlo zanimljivo predavanje. E, zahvaljujem. Dakle, ovo sve što smo čuli od naše troje govornika bilo je vrlo zanimljivo. A sada molim, ponovno moramo misliti na vrijeme i hvala vam što ste se kao govornici držali vremena, ali imamo još niz javljanja za riječ. A moramo znati da moramo i našim sučnicima staviti vremena za odgovor a u 15 e, do 12 e, imamo još i sastanak koordinatora, znači samo jedno minutna pitanja. Gospodin Buda, izvolite. Dakle, nakon ovih e, napomena koje smo čuli o bioproizvodnji, mislim da ćemo imati dobar okvir e, i nadam se da ćemo doći do jednog dobrog okvira za razvoj biopoljoprivrede. Važno je misliti na e, poljoprivrednike koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, ali važno je da ne zaboravimo ni potrošače, jer potrošači su krajnji korisnici koji ovime naravno <laughs> pomažu i opstanku poljoprivrednika. Znači naravno e, ako plaćamo nešto više za bioproizvod e, to treba uzeti u obzir. Zato mislimo da bi iznimke trebale biti samo vrlo ograničene i također da u jednom trenutku e, treba e, staviti vremenski rok za to, jer to je također jedna mogućnost prevare. A što se tiče rezidua, e, mislim da ovdje ne bismo smjeli biti previše tolerantni jer proizvodu koji ima puno rezidua zapravo ne bi se smio smatrati bio proizvodom ako to i nije krivnja samog poljoprivrednika. Naravno, ne, mislim, ne znam, možda nećemo se odmah tužiti, ali barem osiguranju tražiti naknadu od osiguranja. Gospođa Šaja. Hvala lijepa. Želim zahvaliti i pohvaliti zadnjeg govornika na vrlo jasnom govoru. Moramo svesti sve vrste proizvodnje pod opća pravila upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom. Slažem se sa svim točkama, no mješovita gospodarstva su najvažnije pitanje. Svugdje u Europi imamo takva gospodarstva. Njemački kolega jasno rekao da ne, može biti, ne možete biti napola trudni, da tako kažemo. Dakle, mješovita poljoprivredna gospodarstva sva su gospodarstva zapravo mješovita, pa se postavlja pitanje što ćemo učiniti kako bismo zajamčili da naravno Europa će omogućiti i postaviti uvjete kako bi takva mješovita gospodarstva mogla napredovati i razvijati se. Hvala. Hvala, predsjedniče. Ja sam među onima koji kažu da je 2021. prekasan datum. Trebate to napraviti prije. Ja sam ovdje sa stanovišta potrošača. Nisam na stanovištu multinacionalnih e, tvrtki. I e, čuo htio bih e, testati stati na stranu malih potrošača. Ja sam čuo da u Austriji e, kontrole budu samo jednom godišnje. Ja mislim da ih treba biti više godišnje jer u krajnjoj liniji tada proizvođač može samo u jednom času ekološki proizvoditi, a sata godine radi što hoće. Isto tako trebalo bi reći ko, e, ustanoviti osnovu podrijetla jer tako bi potrošač znao što kupuje. Isto tako, kada netko kupuje ekološki proizvod i zato plati više novaca, misli da ima zdravstveno ispravni proizvod. Prema tome, ako netko već zato više plaća i misli da je to ispravan proizvod, onda je u redu da ima i više kontrola. To je samo dobro za potrošače. Hvala, a sada riječ ima eh, sljedeći kolega. Dobro jutro. Najprije želim zahvaliti našim stručnicima na njihovim sjajnim izlaganjima. Imam pitanje za prvog strežnjaka, odnosno imao sam ih tri, no dopušteno mi je postaviti samo jedno. Nadam se da stručnjak iz prvog dijela, da su stručnjaci iz prvog dijela našeg saslušanja ovdje, dakle u stavku 6, 62 prijedloga, komisija predlaže da se smanji opterećenje e, koje e, je e, dio postupka certificiranja. Također imamo poljoprivredna gospodarstva koja nemaju više od pet hektara, da se dakle takva gospodarstva mogu baviti i preradom. Znači li to da oni koji žele ući u sektor da ovi da će im biti korisni ovi prilično strogi zahtjevi ako ovakva definicija se zadrži. Znači li to da grupna certifikacija zahtjeva da svi proizvođači isto tako budu uključeni i u preradu, a ne samo u proizvodnju? Hvala, možete li komentirati? Eh, mhm. Hvala lijepa. Htjela bih zahvaliti trojici stručnjaka. Imam pitanje koje se odnosi na dobrobit životinja uglavnom. Gospođica iz Austrije je govorila o tome, zalagala se za to i u ovome prijedlogu se omogućuje omogućuju se brojne stvari koje zapravo nisu vrlo ugodne za životinje. Mogu se držati u zatvorenom i tako dalje. Predviđeni su izuzeći, izuzetci, no zanima me što mislite o tome. Također drugo pitanje, rezidue. Posljednji stručnjak, odnosno stručnjakinja rekla da joj probleme stvaraju susjedi. Pitam se ne bismo li trebali ograničiti resurse za konvencionalno e, za konvencionalnu poljoprivredu kako vam ne bi nanosila štetu. Hvala. Dziękuję pan poseł Zuloh. Gospodin Zuloh. Hvala. Mislim da trebamo se svakako zalagati za ekološku poljoprivrednu proizvodnju i zato moramo imati uredbu koja neće biti previše restriktivna i na taj način će omogućiti da se ciljevi ostvare. Moramo paziti koja ograničenja stavljamo u uredbu. Mogli bismo istu stvar primjenjivati i na rezidu, jer kada se govori o ekološkoj proizvodnji, ne smijemo zaboraviti da se radi o procesu. Dakle, to je e, bitni element i prema tome rezidu bi mogli biti sekundarno pitanje. Pitanje za izvjestitelje, s obzirom na to da mješovita poljoprivredna gospodarstva predstavljaju vrlo problematično pitanje. Prema vašim iskustvima, koje je minimalno vremensko razdoblje da jedno gospodarstvo pređe s konvencionalne na ekološku proizvodnju? Hvala, gospodin Bove. Dobar dan mislim da moramo krenuti od polazišta. Naime, zašto je komisija krenula s raspravom za novi tekst? To je zbog toga što su postojale prevare na tržištu uvoza ekološkom poljoprivredom. Zašto hoće napraviti globalni tekst ako se zapravo treba riješiti pitanje e, krivotvorenih e, ekoloških proizvoda. Prošle godine bilo je grozan skandal u Italiji. 30 tona kukuruza i e, soje koje su bile uvezene i koje su se predstavljali kao ekološki proizvodi, a koji to nisu bili. I to je problem. Drugim riječima, ako povjerenja potrošača više neće postojati zato što imamo krivotvorenu ekološku hranu, tu će postati stvarni problem. E sad moramo na tekstu gledati, trebamo li tekst svesti na taj cilj i hoće li odbor za poljoprivredu to slijediti. Problem je najprije certifikacija, drugi problem je nadzor, a treći problem jest pitanje onečišćavanja zato što danas poljoprivrednik koji ima ekološku proizvodnju koja bude kontaminirana, nakon toga se deklasira njegov proizvod i više mu nije ostalo ništa, izgubio je sve. Hvala, sada još na jednu minutu. E, zahvaljujem, čuli smo ovaj stav stručnjaka da prijedlog komisije nije najbolji, da bi trebalo puno na njemu još e, raditi kako bi ga se poboljšalo. Svi naravno želimo e, dobre i sigurne i dostupne ekološke proizvode i dobro je naravno da potrošači imaju još uvijek veliko povjerenje u ove proizvode. Svejedno, evo želim čuti od e, stručnjaka naših i pitati. Dakle, ono što se proizvodi u biološkoj, ekološkoj proizvodnji, je li e, taj cilj e, dost, dostižan time što će e, poljoprivredni proizvodi doći na odgovarajući način do potrošača jer ponekada se oni pomiješaju u lancu hrane i na kraju ne dođu u tom obliku do potrošača. I e, dakle kako utvrditi ove praktične primjenjive e, propise? Hvala. Zahvaljujem. Evo dva razmišljanja o ovim iznimnim propisima. Razmišljam onome što je rečeno, e, mislim, Naravno da se u mnogim slučajevima e, može se vraćati na bio sjeme, a ponekad to nije moguće. A, znači, ako drugih iznimnih propisa, na primjer kod držanja goveda, na primjer kod manjih e, farmi postoje neke mogućnosti ili neke e, ne postoje neke mogućnosti, ali tek kod najnovijih gospodarstava se to provodi tako da sve životinje mogu izaći van i tako dalje. Sada naravno što se recimo tiče rogova na <laughs> kravama i naravno da je bolje da za njih da imaju rogova, ali je li to praktično kod držanja u štali i tako dalje ne znam. A sljedeće, e, kod mješovitih poduzača, e, da možda eto barem ako već imaju mješovitu proizvodnju da bar ne proizvode isti proizvod na mješoviti način recimo ako se proizvodi vino ili E, hmelj za pivo da se ne proizvodi isti proizvod u dvije vrste poljoprivredne proizvodnje, nego da jedan bude konvencionalni, a drugi bio. Gospodin Tarant, izvolite. Aha. Hvala lijepa. To je sve bilo vrlo zanimljivo. Mislim da se svi slažemo da moramo povećati ekološku proizvodnju. E, Europa radi na tome. E, zanimljivo je biti bilo čuti kako one koji na tome rade, tako i naše kolege. Trebamo vidjeti što je sa onim aspektima kada se ne udovoljava normama kada imamo e, GMO proizvode ili recimo govedinu s hormonima. I na kraju ćemo morati trpiti posljedice e, sporazuma o slobodnoj trgovini. Hvala. A sada ima još nekoliko govornika. E, molio bih da ne postavljaju pitanja ako mogu. jesu li vaše pitanje zaista nužna? 30 sekundi u tom slučaju. Gospodina Gio. Na jednu minutu. Prevoditelji izgleda da su rekli gospodin Gigola, meni ste rekli. Aha, dobro. Kratka pitanja za... Dakle, rekli ste da imate 500 krava muzara na 150 hektara. Tako sam ja čuo. E, i to mi se čini naravno čudnim. Rečeno mi je da austrijski ekološki proizvođači mogu koristiti glavocid. Je li, jesam li pogrešno obavišten? U konačnici rekli ste da želite više ekološke poljoprivrede. Ne ne bi li to se trebalo voditi prema potražnji? U suprotnom ćemo imati višak na tržištu i cijena će pasti. Hvala. Dziękuję pani poseł Senra. Eh, gracias, presidente. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uzimajući u obzir činjenicu da ekološka poljoprivredna proizvodnja naravno nadilazi okvire samo proizvodnje zdrave hrane, mislim da moramo sagledati ovu uredbu i iz gledišta lokalne proizvodnje i, razvoj, i lokalnih, odnosno regionalnih tržišta, vidjeti kakav će učinak imati na njih. Hvala. Vielen Dank, ich Doista mi je bilo zanimljivo pitanje za gospodina Rodrigeza. Vi ste rekli da za manja poduzeća ima manje šansi. Ja sam ista iz Austrije. I upravo ovdje je bio poljoprivreda za male poljoprivrednike upravo velika. A moje pitanje, znači rekli ste da treba više potpore. Mislite li to u smislu financijskih potpora i financijskih ili, ste mislili u smislu e, postizanja više cijena na tržištu? Hvala. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ ponovno stručnjacima i to svakome na po dvije minute. Dakle, kao prvo želim ispraviti ove brojke koje smo čuli. Mi imamo 80 mliječnih krava, a imamo 105 hektara. Načelno u Eh, Austriji prosječni poljoprivrednik ima 16 eh, mliječnih krava. Nadalje, eh, zdravlje životinja i pristup slobodnoj ispaši. Dakle, mi u Austriji načelno imamo viši standard nego prosjek Europske unije. I to upravo zbog toga što mi već dugo se bavimo biološkom i ekološkom poljoprivredom ali i zato što imamo vrlo e, e, malu, odnosno naše su gospodarstva na pa se moramo vrijednosno više pozicionirati i e, nama je bio proizvodnja ovdje temelj za takvu poljoprivredu. Međutim, pokušavamo isto e, unaprijediti tu vrstu e, proizvodnje, znači na posebice po pristupu slobodnoj ispaši ili e, prelaskom na samo organsku poljoprivredu u, gospoda, u poljoprivredi. Dakle, još pitanje kad bi bio pravi trenutak da sva gospodarstva 100% pređu na organsku proizvodnju ne mislim da je ključno pitanje ovdje vrijeme, odnosno trenutak, nego trenutak će doći u onom trenutku kada tržište e, uspije da e, e, potrošiti ono što mi proizvodimo i kada će potražnja to pokazati nužnim. Hvala. Hvala lijepa. Čuli smo puno vrlo zanimljivih pitanja i e, na njih ću pokušati vrlo kratko odgovoriti. Što se tiče mješovitih gospodarstava, naravno nije sama e, duljina, odnosno razdoblje koje je bitno. Mi u Francuskoj imamo za cilj da pomognemo gospodarstvima da postanu 100% ekološka. Na taj način su i puno uočljivija. Međutim, postoje neke stručni aspekti e, uvjeti pod kojima se e, može e, preći na ekološku proizvodnju. Recimo, iz tog razloga ne mogu svi ići na biološku, e, ekološku poljoprivredu. Primjerice, ako netko ima pčele, neće moći imati certifikaciju kao ekološku poljoprivredu ako ne može se garantirati da sve pčele idu e, e, na cvijeće koje se nalazi u jednom razdoblju koje se može certificirati kao ekološko ako na primjer postoji neka tvornica u blizini. Što još e, želim dodati? E, e, treba postojati isto i način komercijalizacije ekološke poljoprivrede. Koji puta se zbog komercijalizacije ne može to napraviti. Prema tome, koji put ima vrlo delikatan izbor. čuli smo i pitanje o dobrobiti životinja. Radi se o jednom zapravo osjetljivoj temi jer čak i u ekološkoj poljoprivredi vidimo određene vrste e, praksi koja nam se nameće, na primjer kastracija e, volova e, samo oni koji imaju otprilike 3 do 4 godine mogu imati kastraciju e, i biti cijelo vrijeme na travi. Dakle, tu ima nekoliko e, problematičnih aspekata. Malo sam dulje govorio, ali malo čas kad sam držao izlaganje bio sam kraći. Hvala vam e, na ovome. Hvala vama. Hvala lijepo. Bilo je nekoliko različitih pitanja o reziduama. Primjerice, nešto što sam već spomenula u svojem izlaganju, a ključno je za, to, za nas i moramo se time pozabaviti. Zatim i transgene usjeve, to je nešto što nije dopušteno u Europskoj uniji i moramo se pobrinuti da ne uđu na neka stražnja vrata ako želimo doista imati zdravu poljoprivredu. Teško je primjerice u, kad se radi o uzgoju kukuruza, imati, e, izbjeći svaku unakrsnu polinaciju ako imate GMO kukuruz s jedne strane i ne GMO s druge. To je jedan problem. Drugi je, naravno, odnosi se na mješovita gospodarstva o kojima evo već e, neko vrijeme razgovaramo. Mislila sam da je izvorno zamisla bila da morate imati ekološki certifikat za svoje gospodarstvo, no u Španjolskoj imamo ovce kojima je dopušteno ići na pašu, na pašnjake koji nisu ekološki, zato što su pašnjaci okruženi e, usjevima koji nisu zajamčeno ekološki. Dakle, moja ideja o 100% ekološkoj proizvodnji nije blizu realizacije, nije blizu provedbe u stvarnosti. Dio problema se pojavljuje naravno zato što uz ekološku proizvodnju imate i tradicionalnu, dolazi do unakrsne polinacije, dakle prometa da tako kažemo između dviju vrsta, vrsta usjeva. Imali smo, što se tiče rezidua, moramo imati doista e, stroge granične vrijednosti, u suprotnom ćemo imati problema. Moramo i ona, naravno, kakva god pravila moraju biti dosljedna širom Evropske unije, pravila e, i što se tiče inspekcije i kontrole provedbe doista moraju biti stroge ako želimo imati kvalitetne proizvode u konačnici. Imali smo i pitanje o sjemenu. Već sam govorila o sjemenu, rekla sam da nam je teško doći do ekološki certificiranog sjemena u Španskoj, da smo prisiljeni uvoziti iz drugih država članica, no problem je, kao što sam već rekla, da takvo uvezeno sjeme nije nužno prilagođeno proizvodnji u, na našem tlu i lokalna bi proizvodnja u svakom slučaju bila poželjnija morala bi biti omogućena razmjena sjemena između lokalnih proizvođača umjesto da smo prisiljeni uvoziti. I to je nešto što bi uredba mogla predvidjeti takvu razmjenu. Hvala. Spanjale prezentacije. Hvala svima na ovim izuzetnim i dragocijenim izlaganjima. Mišljenje naših stručnjaka sigurno će nam pomoći da donesemo odluke koje budemo donosili. Što se tiče pitanja za prethodnu grupu stručnjaka, napismeno ćemo ih postaviti svi zajedno i onda ćemo tražiti pismeni odgovor. Gospodin Hauslig ima e, mogućnost da se sada javi na jednu minutu. Zahvaljujem na ovom saslušanju i na sudjelovanju. Bilo odlično i odlično da se svi mogu došli do riječi i čuti praktična gledišta, a mislimo da je kritika bila više manje jednoznačna. E, predlog komisije ide predaleko u nekim dijelovima i mislim da nam je jasno da ne želimo cjelokupnu reviziju nego dalje razvijati sadašnju uredbu. Žao nam je što nije i danas uspjela govoriti komisija ali evo barem smo uspjeli reći kako mislimo da bi komisija trebala dalje postupiti s vlastitim predlogom prije nego što mi stavimo svoje predloge na stol i mislim da ako ćemo doista davati odgovore ili morati dati odgovore za budući razvoj ekološke poljoprivrede, treba nam uredba koja je primjenjiva u praksi, to nam je svima jasno, moramo se usmjeriti prema poljoprivrednicima i onome što će o njihovim prerudžbama u ovom području i svaki puta kažem e, nije komisija izmislila ekološku poljoprivredu nego savezi poljoprivrednika i udruge poljoprivrednika i upravo bi se trebali bliže e, držati onoga što e, udruge poljoprivrednika imaju za reći za ovu temu. Evo stoga hvala svima koji su bili na ovom saslušanju danas gdje smo čuli važne i pametne stvari sada je na parlamentu, vijeću i komisiji da to uzmu k znanju i vode dalje i nadam se da će nas to dovesti do zajedničkog e, stajališta jer ovom sektoru treba pouzdanost, jasni okvirni uvjeti i politika koja će podopirati sektor, a ne ga priječiti. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Hvala. E, komisija je bila prisutna i čula je sve što smo rekli i mislimo da će to pomoći e, naći prava rješenja. Dakle, svima zahvaljujem. Kratka pauza, tehnička za nas, e, prije nego što nastavimo sa sastankom koordinatora i evo, sve ostale molim, ako ne, sudjelujete na sljedećem sastanku, da izađete iz